Dear colleagues, dear Dragi kolege, u ime naših odbora za proračune i za proračunski nadzor, drago mi je što možemo ovdje ugostiti kandidata za povjerenika za proračun i administraciju. Pozdravio bih također i od članove odbora za pravne poslove koji također sudjeluju na ovom saslušanju kao i predsjednicu odbora Juri, gospođu Necingu. U skladu sa smjernicama za odobrenje komisije, parlament ocjenjuje kandidate za povjerenike, ocjenjuje njihove kompetencije, njihovo zalaganje za evropska pitanja i njihovu osobnu neovisnost. Također ocjenjuje njihov portfelj te njihove komunikacijske vještine. Htio bih vas podsjetiti da je kandidat za povjerenika već e, pružio pismene odgovore na naša pitanja i taj dokument vam je podijeljen u svim, na svim jezicima. Na koncu Odbor za pravne poslove nije imao primjedbi na održavanje ovog saslušanja. Gospodine Han, idućih pet godina će biti ključni za Europu. Novi višegodišnji financijski okvir treba stupiti na snagu do kraja 2020. a s njim i sektoralni programi. Potrebno je postići brzo dogovor dugujemo našim korisnicima, ali općenito našim sugrađanima. Međutim, moramo se pobrinuti za kvalitetu tako postignutog sporazuma. Europski proračun je izvrgnut pritisku sa više strana. Tu su želje da se on smanji zbog Brexita, potom zbog gospodarske situacije na nacionalnoj razini, te zbog e, zastarjelih e, gledišta koji dolaze od nekih država članica i sve to nas udaljava od rasprave u kojoj bismo trebali promišljati evropsku dodanu vrijednost koja proizlazi iz tog proračuna. Zato nam treba jaka komisija i jak povjerenik koji će se baviti proračunom, koji će raditi za ambiciozni višegodišnji proračun i koji će uzeti u obzir stajališta koje je donio Europski parlament. Mi očekujemo da taj povjerenik bude pošteni broker između parlamenta i vijeća, da djeluje objektivno, transparentno i da poštuje dakle, postulate svake institucije i da radimo u atmosferi potpunog povjerenja. Siguran sam da ćemo se dotaknuti ovih pitanja tijekom današnje rasprave. Sada dajem riječ e, zastupnici Holmajer koja će nam objasniti strukturu današnje rasprave. Dragi kolege, dame i gospodo, gospodine povjereniče, imam zgodnu ulogu objasniti vam strukturu rasprave. Čuli smo što se očekujemo od kandidata za povjerenika. Sada ću vam objasniti što će se sada događati. Dakle, kandidat e, će dati usmeno izlaganje, dakle uvodnu riječ, koja će trajati 15 minuta. Potom će na kraju saslušanja također imati 5 minuta za svoje zaključne riječi. Dakle, nakon samo, same uvodne riječi imat ćemo vremena za 25 pitanja koji će doći od zastupnika. Rasprava je podijeljena dakle u slotove od pet minuta, jedno, jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor kandidata i potom mogućnost podpitanja. U tom slučaju pitanje ne smije biti duže od jedne minute, a kandidat će imati jednu minutu za odgovor. Prva runda sedam pitanja biti će postavljena od strane predstavnika klubova zastupnika. Potom će uslijediti grupa od 18 pitanja koja slijedi distribuciju, dakle pitanja po političkim klubovima. Tu su također i predstavnici nezavisnih e, zastupnika, sve poštujući dakle Dontovu metodu. Skrenula bih vam pažnju na činjenicu da je prijevod dostupan u 23 jezika. I stoga svi govornici mogu govoriti svojim jezikom. Ono što budete govorili će se prevoditi i zato nemojte govoriti prebrzo. To se evo, nažalost, često događa kada unutar jedne minute želite postaviti svako pitanje koje vam pada na pamet i to je onda jednostavno prebrzo da bi se prevelo i zato bih vas lijepo zamolila da pričate na taj način da omogućite našim prevoditeljima da vas prevedu koliko budete govorili prebrzo, a sjetite se i da, e, da vas slušaju na internetu, dakle, i pitanje koliko će vas svi razumjeti. Drago mi je što danas održavamo ovo saslušanje, objasnili smo vam evo ovu tehničku stranu, te bih stoga sada pozvala gospodina Hana da nam se obrati. Hvala vam, gospođo predsjednica gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Evo, neću reći da je ovo jednako povratku kući, ali doista mi je privilegij da se ovdje vraćam po treći put kao kandidat. Sjećam se na svog prvog saslušanja kao da je bilo jučer. To je bio početak naše veoma plodne suradnje, suradnje koja se temelji na međusobnom povjerenju i poštovanju. Ukoliko me budete potvrdili, onda ću jako rado nastaviti u istom takvom duhu suradnje s parlamentom i naročito sa danas ovdje prisutna tri odbora. Ovaj put e, se kandidiram za mjesto povjerenika za proračun i administraciju. Jasno mi je da je e, od vitalne važnosti korištenje naših financijskih resursa i to je povezano sa talentom naših ljudi koji rade na tome da ispunimo obećanja koje smo dali našim građanima. Zbog toga želim reći da preuzimam obavezu da ispunim viziju koju nam je dala naša novo izabrana predsjednica u svojim smjernicama i da naši politički prioriteti budu pretvoreni u stvarnost. Djelujemo u kontekstu brojnih izazova, imamo razvoj na globalnoj razini što od nas traži da djelujemo. Europa mora preuzeti sudbinu u svoje ruke. Zato nam je potrebna geopolitička komisija koja će preuzeti vodstvo, ne samo da popuni socijalne i gospodarske praznine, već e, da današnje izazove pretvori u sutrašnje mogućnosti. Za mene je upravo e, proračun ključ za to. On omogućuje ispunjavanje političkih prioriteta. Također riječ je o jednom od najvidljivijih alata koji možemo pokazati načela Europske unije našim sugrađanima i europsku dodatnu vrijednost. To je alat koji možemo osigurati da Europa ostane demokratska, prosperitetna i konkurentna snaga. To je izraz europske solidarnosti. Djeluje kada je učinkovitije trošiti novac sa europske razine, na mjestu dakle država članica. Ono je utemeljeno u načelu supsidijarnosti i cilj je ispunjavanje europske dodatne vrijednosti. Ispunjenje ambicioznih političkih smjernica kako je navedeno u programu novoizabrane predsjednice u kontekstu mogućeg Brexita i novog višegodišnjeg financijskog okvira će biti izazov koji je predamnom i to od samog početka. Međutim, dobrano ću se potruditi da postignemo dogovor o financijskom okviru koji će odgovarati namjeni. Od ključne važnosti je nastaviti sa pregovorima i to brzo i odlučno kako bismo izbjegli kašnjenja u pokretanju novih programa. Možete se osloniti na mene. Ja ću se zalagati za proračun koji će ispuniti naše želje i naše programe. U tom smislu prijedlog VFO-a komisije predstavlja vrlo solidan temelj za sporazum. Nove inicijative koje je najavila novo izabrana predsjednica treba uzeti u obzir unutar ovog sporazuma. To znači staviti specifičan naglasak tijekom pregovora o VFO-u na određenim elementima i na određenim promjenama koje će biti potrebne. Ovdje bih također htio zahvaliti Europskom parlamentu na, njegovoj, na njegovom jasnom stajalištu. To ono jasno iskazuje vaša očekivanja za ambiciozan europski proračun. Kao konkretan primjer, prioritet unutar pregovora o VFO-u biti će uključivanje novog fonda za pravednu tranziciju to su politike kojima se borimo protiv posljedica klimatskih eh, promjena, zato tu moramo uključiti socijalne i ekonomske aspekte zelenih promjena i to do samog početka kako bismo se osigurali da nikoga ne ostavimo samoga. Europski proračun će nam pokazati način kako kanalizirati fondove regijama i zajednicama kojima je to najpotrebnije. Europski proračun je također još, još već eh, zelen. 25% rashoda Povezano je sa djelovanjem za usmjerenom ka ublažavanjem posljedica klimatskih promjena. Tu je također uključena dimenzija solidarnosti prema našim partnerima i susjedima putem humanitarne pomoći, upravljanja migracijama, borbe protiv e, krijumčara ljudi, tu su također druge inicijative partnerstva sa trećim zemljama. Ali europski proračun je također već dugo vremena izvor e, ulaganja za razvoj čitave Europe. Prije svega mislim na digitalizaciju, inovaciju, istraživanje i obrazovanje. S tim na umu, htio bih vas podsjetiti da europski proračun treba sagledati u kontekstu Koje god bila njegova veličina 1,1% ili 1,3% bruto e, nacionalnog dohotka on donosi projekte koji se, on donosi financirane projekte koji donose evropsku dodatnu vrijednost. On je katalizator privatnog i javnog ulaganja koji kanalizira dakle, evropske prioritete. Mobiliziranjem svih raspoloživih sredstava moći ćemo odgovoriti na izazove s kojima se suočava Europa. Klimatske promjene, poticanje inovacija, stvaranje ulaganja, hvatanje ukoštac sa socijalnim izazovima. Povezat ću evropske programe i nacionalne financije radi ispunjavanja naših prioriteta kako bih dobio najbolju vrijednost za novac. Također bavit ću se kanaliziranjem privatnih fondova kojima ćemo ispuniti naše zajedničke evropske ciljeve. Sve to u interesu naših sugrađana. Jednako je sa prihodovnom stranom proračuna. Njome, bi trebalo podržati evropske političke prioritete. U dogovoru sa Europskim parlamentom uvjeren sam da će postizanje sporazuma o tom pitanju biti ključno za dovršetak pregovora o VFO. Europski parlament je jasno istaknuo svoje stajalište vezano uz vlastite prihode i njihovu diversifikaciju, da je to preduvjet davanja suglasnosti za budući VFO. Ja ću podsjetiti vijeće na to stajalište i nadam se da ćemo uspjeti postići bližu vezu između europskih političkih prioriteta i proračuna na način da uvedemo nove vlastite prihode. Potom, kvalitetno upravljanje novcem, borba protiv prijevara, to treba biti na najvišim standardima. Istovremeno trebamo se držati proporcionalnosti i učinkovitosti samih kontrola sa Olafom. Na europskoj razini imamo snažno neovisno, snažnog neovisnog čuvara koji štiti financijske interese Europske unije. Ali preventivno djelovanje i stroga provedba su od ključne važnosti kada je riječ o upravljanju novcem naših poreznih obveznika. Potrebno je imati funkcionirajući mehanizam vladavine prava, osigurati se koje mjere poduzeti ukoliko dođe do teškoća u nekim državama članicama. Treba poboljšati vezu između europskog, europskog novca i poštivanja vladavine prava. Na to ne treba gledati kao na sankciju. To je alat kojim se štiti evropski proračun i koji se osigurava kvalitetno upravljanje novcem. Pozdravljam potporu koju je u vezi s ovim iskazao Europski parlament. Što se tiče sukoba interesa, za mene će biti prioritet e, nadgledati djelovanje komisije vezano uz ovo pitanje 2018. Financijska uredba je ovdje uvela pojačane propise. Ja ću ovdje usmjeriti odgovarajuće resurse u koordinaciju djelovanja službi Europske komisije kada je riječ o borbi protiv slučajeva poput e, sukoba interesa. Također ću uspostaviti bliži odnos sa državama članicama koje se bave ovim pitanjima i to je u najranijim fazama. Kao povjerenik bit ću odgovoran za upravljanje prihodovnom stranom proračuna. To obuhvaća i doprinose država članica Komisija neće imati tolerancije za kršenja u ovom području, naročito kada je riječ o vlastitim prihodima i bavit će se odakle ovim pitanjem. Ja ću se potruditi da i ovdje nastavimo postizati izvrsne rezultate. Da bi bio uspješan u svom poslu, potrebno je poštovanje i dijalog ja ću održavati s vama dijalog, sa odborima, sa klubovima zastupnika u duhu povjerenja i otvorenosti. Činit ću sve što mogu da budem objektivan, da budem facilitator između proračunskih tijela. To obuhvaća dakle i razmjene, i dijalog i nadam se da možete da, da znate da možete računati na mene i da sam to dokazao tijekom posljednjih godina u praksi. Pozabavit ću se vezom između rashoda i planiranja proračuna te izvješćivanja. Tu politike trebaju biti jasne i mora biti moguće redefinirati programe u skladu sa političkim prioritetima i na osnovi ocjene performanse i konačne ocjene. I dok države članice nastavljaju biti odgovorne za zajedničko upravljanje, ja ću se pozabaviti sveobuhvatnim pregledom rashoda i ključnih podataka. Tu je prijedlog komisije za uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje nakon 2020. kojim se pojačava transparentnost i komunikacija. Također tu su preporuke kojima se želi pojednostaviti i poboljšati izvješćivanje komisije. Ja ću razgovarati sa svakim glavnim direktorom koji rade programe, dakle koji se bave godišnjim proračunom i upravljanjem. Tu je i osoblje Europske komisije koje će ispunjavati elemente programa novoizabrane predsjednice. Želimo predvoditi tranziciju ka zdravijem planetu i novom digitalnom svijetu, zato su nam potrebni izuzetno vješti i obrazovani službenici. I to je u skladu sa mojom vizijom za učinkovitom Europskom javnom službom. Ja ću se osigurati da se to pretoči u jasnu kadrovsku strategiju u komisiji. Ja ću raditi na više polja. Prije svega, Europske institucije trebaju zapošljavati ljude na osnovu zemljopisnog ključa. Trenutna je situacija takva da imamo deset nacija iz, eh, koje su bile članice prije 2004. godine iz čih redova nemamo dovoljno službenika. Ja ću napraviti sve što mogu da preokrenem taj trend. To nije samo pitanje kredibiliteta administracije, već je pitanje povjerenja u institucije. Drugo, nešto što možda nije proizašlo iz mojih, nije jasno proizašlo iz mojih odgovora. Ja se zalažem za rovnu, ravnopravnost onako kako je navedeno u programu za rad komisije. To je za mene oduvijek bilo važno pitanje, još dok sam radio u svojoj zemlji kao ministar. To je bilo prije 12 godina. Uveo sam pravno obvezujuće kvote u odborima i na sveučilištima. Kao povjerenik koji se bavi europskom susjedskom politikom i pregovorima o proširenju, ja sam htio dati pružiti primjer svojim radom i bavio sam se tim pitanjima. Treće, transparentnost, integritet, odgovornost, profesionalnost i zalaganje za javni interes trebaju ostati prioriteti rada naše administracije. Ukoliko želimo da nam građani vjeruju. Koliko me potvrdite, ja ću se osigurati da komisija predvodi u dakle, određivanju najvišeg standarda za svoje osoblje i za svoje djelatnike. Potom želim digitalno transformirati komisiju. Želim se fokusirati na korisnike i na obradu podataka. To znači graditi digitalna rješenja kojima ćemo poduprijeti svoje politike i administrativne procese. To znači modernizirati infrastrukturu i alate i to učiniti na siguran način. Želimo da komisija ovdje bude svijetao primjer da radi zajedno sa državama članicama i da transformira europski javni sektor i da on bude spreman za digitalno doba. Na koncu, Želim se osigurati da Europska komisija ima odgovarajuće alate i kapacitete da uspije u digitalnoj transformaciji i da se pritom ne izloži novim rizicima. I za kraj, radujem se što ću blisko surađivati s vama kao proračun za, kao povjerenik za proračun i administraciju, da ćemo zajedno sa parlamentom ispuniti našu ambicioznu političku agendu. I izuzetno se radujem vašim pitanjima, te se radujem plodonosnoj i zanimljivoj raspravi. Hvala lijepo. Uh, Hvala lijepa, gospodine Han. E, zahvaljujem na tome što ste se držali predviđenog vremena, a molim e, i druge govornike da poštuju predviđeno vrijeme. Sada u prvom krugu pitanja riječ ima Jose Manuel Fernandez iz redova Pučana. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Govorit ću na portugalskom. Zahvaljujem na ovom uvodnom izlaganju, gospodine Han. I želio bih vam i čestitati. E, ovime ste potvrdili ogromno i iskustvo i sposobnosti koje već posjedujete. E, došla je do izražaja vaša ambiciozna vizija koja je vrlo blizu, ako ne identična viziji parlamenta. U studenom 2018. parlament je usvojio mandat e, velikom većinom što se tiče pregovora o VFO-u i sustava vlastitih sredstava. E, mi smo dakle od tada spremni za pregovore s vijećem. Međutim, mi čekamo e, da vijeće krene sa procedurom 1,3 e, bruto nacionalnog dohotka nije samo okrugla brojka, nego je rezultat određene metodologije. Definirali smo iznose koji su potrebni za svaku pojedinu politiku. Dakle, postoji politike, zajednička poljoprivredna politika ili ribarstvo. Tu treba održati razinu sredstava, ali isto tako postoje različite inicijative i projekti Erasmus, istraživanje, razvoj, mala i srednja poduzeća i tako dalje. I sve smo to zbrojili i na koncu došli do te brojke od 1,3% bruto nacionalnog dohotka država članica. Moje pitanje je slažete li se s našim prijedlogom i na našom metodologijom. Mi smo dakle krenuli od ozdo prema gore. I slažete li se e, s ovim što ću sada reći? E, za nove prioritete moramo osigurati nove financijske omotnice. Hvala. Gospodine Han, izvolite. Mikrofon nije uključen. E, kao prvo, E, zahvaljujem e, prethodnom sazivu parlamenta na ambicioznim e, planovima i prijedlozima koji se tiču budućeg proračuna. Ja se slažem da u svom pristupu prvo trebamo definirati od osto prema gore što je potrebno. Međutim, trebamo uzeti u obzir i političke smjernice koje dolaze od ozgo prema dolje a u idealnom svijetu ta dva aspekta se trebaju poklopiti. Kao kad gradite e, tunel, krećete sa dvije strane i trebate se naći u sredini. E, sudjelovao sam u nečem sličnom prije sedam godina kada sam radio na reformi europske kohezijske politike. Imali smo pristup od ozdo prema gore i radili smo na programu za Europu do 2020. Međutim, e, temeljem tog pristupa od ozdo prema gore krenuli krenuli smo definirati i pojedinačne programe kako bismo definirali područja u kojima je potrebno intervenirati. I u to vrijeme smo po prvi puta uveli obvezatni minimalni udio za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. I smatram da je ovo ispravan pristup E, pristup od prema gore, definirati koje ciljeve želite ostvariti i onda krenuti s pregovorima. Ja se nadam da će to biti uvjerljiv e, način rada i za države članice, posebno za one koje e, imaju određene rezerve. A nadam se da ću zajedno s kolegama uspjeti u to uvjeriti posebice one koji naglasak stavljaju na ovo pitanje od 1% i moramo biti svjesni novih zadataka i potrebno potrebne fleksibilnosti koja to treba pratiti. Imate li potpitanje? Nós só daremos o acordo ao quadro financeiro plurianual, o consentimento. Hvala. Da, naravno, mi želimo postići dogovor i želimo da se uzme u obzir prijedlog parlamenta E, naša ideja o vlastitim sredstvima je dobra i želimo da komisija uvjeri države članice e, u naš prijedlog. Što vi podržavate? No, kao što znate, ovdje postoje neke vrlo konkretne predođbe, recimo pristojba na plastične vrećice, E, proširenje e, jedinica za trgovanje emisijama. E, ja se ispričavam, prešao sam na njemački. No, u svakom slučaju proširit ćemo taj sustav dražbi što se tiče trgovanja emisijskim jedinicama. E, tu postoje neka brza rješenja koja su izvediva, a postoje i neka druga vlastita sredstva i njihovi izvori koji u ovom trenutku nisu realni i ne možemo očekivati da će doći do dogovora. Međutim, ja sam doista odlučan u toj namjeri E, da radimo na proširenju e, vlastitih sredstava u skladu sa prijedlogom proračuna Europskog parlamenta. Dakle, trebamo e, definirati gdje postoje potencijalni izvori novih vlastitih sredstava, posebice kada govorimo o inicijativama koje se tiču klimatskih promjena. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeće pitanje, e, zastupnica iz redova SID-a, e, gospođa Gardija Zabale Rubijali. Izvolite. Hvala lijepa. E, gospodine Han, govorili ste o tome da već imate veliko iskustvo u radu u Europskoj komisiji. E, međutim, čini mi se da ste sada vjerojatno dobili najsloženiji portfelj. E, naravno, e, svi su skloni davati obećanja, međutim, e, treba staviti odgovarajuća sredstva na raspolaganje kako bi se obećanja mogla ispuniti. Govorili ste o fondu za pravednu tranziciju, povećanju sredstava za Erasmus. Međutim, trebamo također pogledati kakav je izvorni prijedlog komisije E, ne samo nova izabrana predsjednica, nego i e, mnogi drugi e, kandidati govorili su o tome da kane ispuniti ta obećanja. Međutim, meni se čini da tu postoji određena suprotnost i kontradikcija između obećanja i preuzetih obveza. Meni se čini da ste u uvodnom izlaganju govorili o ciljanim prilagodbama. Svi mi znamo da kada se govori o prilagodbama zapravo govorimo o rezovima, o smanjenju sredstava. I e, Jose Manuel je s pravom rekao da ovdje imamo jedan light motiv e, unutar ovog odbora. Ako imate nove ciljeve, onda morate osigurati i sredstva da to ostvarite. Koji je vaš odgovor? Da, E, što se tiče prijedloga sadašnje komisije, taj prijedlog predstavlja e, solidan temelj koji može poslužiti kao osnova za pristup od ozdo prema gore. Ja sam vrlo zahvalan na ambicioznom prijedlogu parlamenta. U idealnom svijetu trebali bismo se naći negdje u sredini kako bismo doista mogli provesti u djelo one stvari e, na koje buduća komisija stavlja težište ja sam uvjeren e, da postoji e, veći dio planova koji možemo ostvariti uz odgovarajuću prilagodbu e, predloženog proračuna. To je izvedivo, to je moguće, naravno, pod pretpostavkom da nipošto ne idemo ispod prijedloga komisije, jer u tom slučaju to doista ne bi bilo izvedivo. i tu treba voditi pregovore s vijećem i sa državama članicama. Moram reći da postoje brojne države članice koje su na našoj strani i potpuno su svjesne toga da su e, za te ciljeve potrebna odgovarajuća sredstva. A što se tiče ovog fonda za pravednu tranziciju, E, tu trebamo osigurati sredstva iz proračuna i to je moguće uz odgovarajuće prilagodbe. A što se tiče i plana za održiva ulaganja u Europu i e, ti su planovi izvedivi. E, tu postoje brojna područja u kojima je važno rigorozno definirati prioritete. Dakle, još više truda moramo uložiti kako bismo precizno definirali prioritete. U tom slučaju e, planovi će biti ostvarivi, a kao druga stvar, e, kod pokazatelja, kod izvješćivanja isto tako e, moramo biti vrlo precizni i rigorozni E, kako bi naše mjere recimo što se tiče e, područja borbe protiv klimatskih promjena da bi se provele onako e, kako smo to planirali, ali vratit ću se na to i kasnije. Ima li potpitanje? Da, hvala lijepa. E, problem je da ako definirate prioritete u konačnici, kada sagledamo sve prioritete i komisije i država članica i parlamenta, još uvijek nemamo dovoljno sredstava i tu onda postoje doista izazovi, a mi se nadamo i vjerujemo da ćete pomoći parlamentu kako bismo došli do uspješnog ishoda. A što se tiče e, ciljeva održivog razvoja i rodne perspektive, govorili ste o tome, imate li tu na umu neku metodologiju? Imate li neke pokazatelje koji će nam pomoći da ocijenimo u kojoj mjeri e, u višegodišnjem financijskom okviru uspjevamo ostvariti ciljeve održivog razvoja? Hvala. E, kao prvo e, želio bih e, kao prvo reći da je moja namjera otići u sve glavne gradove svih država članica, a ponajprije one koje su najavile da žele niži proračun. Ne želim jasno dati do znanja koji su naši ciljevi. Želim to također reći javno E, i ostvariti određene pomake kada govorimo o tvrdolinijašima i njihovim stajalištima koja se tiču klimatskih promjena i drugih područja za koje je potrebno osigurati sredstva. A što se tiče E, rodne ravnopravnosti. Kao prvo to je pitanje osmišljavanja e, različitih politika i tu imamo okvir za procjenu rezultata i tu e, trebamo naravno ugraditi pokazatelje koji se odnose na rodnu ravnopravnost, recimo u području istraživanja u Erasmusu, da navedem samo neke primjere. Ukoliko tu postoje neke manjkavosti koje ustanovimo tijekom godine ili tijekom srednjoročnog preispitivanja, onda će biti potrebno izvršiti određene korekcije. Zahvaljujem. Valerie Haye iz kluba Renew. Hvala predsjedniče. Gospodine tu sam. bih e, insistirati na jednom pitanju ključnog značaja za Europski parlament o kojem je već bilo riječi, a to se radi o e, vlastim e, sredstvima. Dakle, komisija je iznijela nekoliko ideja, na primjer da se mijenjaju emisije kvota CO2 ili emisije plastike. Ursula von der Leyen obvezala se nametnuti e, porez na ugljik na granicama. Parlament e, je napravio dokument za vlastite resurse od e, kraja 2018. U vijeću su rasprave u najmanju ruku suzdržane, a u najgorem slučaju blokirane. Dakle, inercija je takva da je parlament odlučio povezati svoj, svoje odobravanje za sljedeći saziv komisije uz e, nove resurse. Gospodine Han, blokada u vijeću mora biti obustavljena. Imam dva konkretna pitanja koja zahtjeva konkretne odgovore. Kao prvo, koje su to države članice koje blokiraju napredak o e, zelenim vlastim resursima. Drugo, koje ćete argumente iznijeti kako biste ih uvjerili da trebaju prekinuti s blokadom i iskreno govoreći da li ste u stanju vršiti pritisak na vijeće kako bi taj e, dosje napredovao jer je od ključnog značaja za budućnost Europske unije. Also, ähm, <clears throat> wie ich schon eingangs erwähnt Dakle, kao što sam već rekao na početku, a i u sklopu odgovora na prvo pitanje, postoje neki prijedlozi koji se tiču novih vlastitih sredstava. E, o njima se već vodi politička rasprava. E, tu kao prvo možemo spomenuti naknadu e, na plastične, za plastične vrećice. Tu već postoji određena sloga. Mislim da postoji samo jedna zemlja koja ima određene rezerve. Ako sam dobro informirana, to je Poljska, ali mislim da postoji mogućnost za e, iznalaženje dogovora. E, druga ideja tiče se dražbi e, za sustav trgovanja emisijama. I tu je ostvaren napredak u razgovorima. Osim toga, postoji konkretna ideja da se taj sustav trgovanja emisijama proširi na neka druga područja kao što je zrakoplovstvo i pomorstvo. I tu e, je potrebna otvorenost e, vijeća. E, situacija je drugačija što se tiče zajedničke konsolidirane porezne osnovice tu postoji dakle ideja da multinacionalna poduzeća što se tiče e, njihove dobiti e, da postoji e, jedinstvena konsolidirana osnovica. Tu neke države članice imaju rezerve, ali po mom mišljenju potrebno je na tom području podnijeti jedan novi prijedlog u budućnosti. A novo izabrana E, predsjednica e, govorila je i o indeksu za ugljike i tu će trebati razmišljati o tome e, kako to provesti u djelo. Da rezimiram, tu postoje neke konkretne mogućnosti koje možemo provesti u djelo, a kao prvo tu je naknada za plastične vrećice i područje sustava trgovanja emisijama. Dodatno pitanje? Hvala. Ispričavam se, ali ne odgovarate na moje pitanje, gospodine Han. Spomenuli ste Poljsku. Dobro. No, vjerojatno ima i drugih zemalja koje blokiraju te pregovore i bilo je važno ukazati na to koji su odnosi snaga tu u pitanju. U svom uvodnom e, govoru rekli se da je stav parlamenta čvrst e, i nedvosmislen. Dakle, nećemo dati odobrenje za novi mandat bez e, dogovora oko vlastitih resursa. U slučaju blokade, pokretanje plana za hitne slučaje biće će od bit će važna za zaštitu korisnika. Mi smo vam postavili pitanje u pismenom obliku i vaš odgovor nije bio dovoljno konkretan. Dakle, sljedeće pitanje. Možete li zajamčiti da ćete predstaviti takav novi plan za produženje programa? Ovdje ne govorimo o članku 312. stavak 4. ugovora o financiranju e, Europske unije. U kojem slučaju, koji su rokovi koji su dovoljni i kako se može zaštiti korisnike? E, ponovit ću kako ne bi došlo do nesporazuma. Ja sam na vašoj strani. I čak sam možda i korak dalje od vas što se tiče pitanja novih vlastitih sredstava dodatnih izvora vlastitih sredstava. Ako bi se sadašnji prijedlog komisije mogao provesti u djelo, to bi značilo da udio vlastitih sredstava u ukupnom proračunu bi porastao od sadašnjih 28 na više od 35%. Dakle, to je prvo. Drugo, e, mislim da nešto nije u redu sa brojačem vremena, no dobro. E, drugo pitanje je jako, jako važno. E, moramo se usredotočiti na to da zajednički pregovaramo i provedemo u dijelo višegodišnji financijski okvir. Ono o čemu vi govorite, izvanredne mjere, sredstva za izvanredne okolnosti, contingency planning. Po mom mišljenju, e, riječ je tu o zadnjoj mjeri. Ukoliko ne uspijemo u e, odgovarajućem vremenu ostvariti dogovor. Ja osobno daću sve od sebe kako bismo u dogledno vrijeme a to znači najkasnije do e, kraja zime dođemo do rezultata. Mislim da nije primjereno već sada govoriti o planu B i fiksirati se na neke rokove e, jer e, time eliminiramo taj pritisak iz pregovora. Ne smijete zaboraviti, ako damo prijedlog za neke izvanredne mjere, onda to znači da e, praktički aktiviramo cijeli međuinstitucijski ciklus, a to znači da onda i parlament i vijeće moraju ponovno iznijeti novo stajalište a to nas odvraća od onog središnjeg cilja. A cilj je dogovoriti višegodišnji financijski okvir a i to će uspotrečeno značiti da svi oni ciljevi koje želimo ostvariti, učiniti više što se tiče borbe protiv klimatskih promjena, više za zaštitu vanjskih granica, sve ćemo to onda odgoditi za godinu dana. I zato vas e, doista molim e, i uvjeravam vas da sam na vašoj strani. Želim da na vrijeme usvojimo VFO e, i uvjeravam vas da ću vrlo angažirano raditi na tome. Hvala. Hvala vam. Gospodin Rasmus Andresen u ime zelenih. Eh, govorit ću na njemačkom. E, govorit ću na njemačkom. E, dolazi do strašnih posljedica klimatskih promjena. E, odumiru određene vrste. E, moramo poduzeti odgovarajuće mjere kako bismo stali na kraj e, ovim negativnim posljedicama. Zeleni smatraju da moramo osigurati više sredstava. Neće biti dovoljno ostati pri starim politikama. Morat ćemo dodati neke nove instrumente i zato imam konkretno pitanje. Koje konkretne prijedloge možete iznijeti? Hoćete li ostati pri starom VFO-u i jeste li spremni predvidjeti E, veća sredstva, više od 25% proračuna za zelene politike, jer to neće biti dovoljno. Osim toga, jeste li spremni prihvatiti zahtjev da se uspostavi Europski fond za zaštitu prirode, jer na taj način možemo spriječiti odumiranje raznih vrsta? Hvala. Dakle, e, sadašnja komisija Eh, je već u ovom svom prijedlogu iznijela eh, ideju da se udio sredstava predviđenih za borbu protiv klimatskih promjena poveća na 25%. To je povećanje od 25% u odnosu na eh, iznos iz sadašnjeg VFO-a. To je ambiciozno. Međutim, ja se slažem s vama, vi ste u pravu. To ne smije biti krajnji cilj. Kao prvo, važno je da budemo u mogućnosti e, iskoristiti ovih 25% u sklopu pojedinih programa. E, u sklopu poljoprivrede predvidjeli smo da 40% sredstava E, bude izdvojeno za programe koji se tiču klimatskih promjena. U regionalnom 30%, u istraživačkom fondu 35%, što se tiče susjedstva međunarodne suradnje 25%, kohezijskog fonda 37, e, e, povezivanje Europe 60%. Dakle, već puno toga je predviđeno. Međutim, sada trebamo definirati sasvim konkretne programe E, koje ćemo provoditi bilo u sklopu izravnog upravljanja ili zajedničkog, odnosno dijeljenog upravljanja. O tome ćemo razgovarati tijekom narednih mjeseci i zato je jako važno definirati VFO, usvojiti ga kako bismo nakon toga usvojili sektorske uredbe i mogli krenuti s izradom programa. E, bio sam povjerenik e, za regionalnu politiku i već sam doživio e, situaciju u kojoj smo 14 dana prije usvajanja VFO-a imali probleme sa apsorpcijom i e, to je dovelo do velikog kašnjenja. Ne želimo da se to ponovno dogodi jer želimo ostvariti svoje e, ciljeve. A hoćemo li osnovati fond za zaštitu prirode, o tome trebamo razgovarati u budućnosti. Ja se zalažem za to da koristimo postojeće mogućnosti jer e, trebamo definirati prioritete i trebamo iskoristiti postojeće instrumente. A ako to ne bude funkcioniralo i ako većina bude smatrala da je potrebno uvesti neke neke opće prilagodbe, ja ću se prvi založiti za to. Imate li potpitanje? Hvala lijepa. E, Zahvaljujem e, na ovom e, odgovoru. Međutim, e, ne radi se ovdje samo o investicijama, radi se već o postojećem izdvajanju sredstava i postavlja se pitanje u kojoj mjeri su naše politike takve da uvažavaju klimatske promjene. U međuvremenu postoje brojna poduzeća koja napuštaju fosilnu energiju E, međutim, e, tu e, postoji potreba za određenim promjenama u VFO-u. Još uvijek postoje subvencije za određene projekte gdje se koristi ugljen i fosilna goriva. Dakle, Europska unija još uvijek iz svog proračuna ulaže u takve projekte. Jeste li vi spremni tu nešto učiniti kako biste osigurali da više ne postoje poticaji za korištenje fosilnih goriva? Da, upravo je to cilj ovog fonda za pravednu tranziciju. Posebice trebamo voditi računa o onim regijama u kojima postoji veliko opterećenje emisijama CO2 i to e, zbog e, e, termoelektrana na ugljen. Tim regijama trebamo e, pružiti poticaje kako bi e, napustili te izvore energije, kako bi e, prešli na druge oblike proizvodnje električne energije i na druge gospodarske djelatnosti. To znači da trebamo osigurati sredstva iz Europskog socijalnog fonda za prekvalifikacije, dokvalifikacije radnika i tako dalje jer e, vrlo često se te termoelektrane nalaze u mjestima u kojima postoje i rudnici ugljena. Tako da ljudi koji rade u tim e, rudnicima e, trebaju pohađati određene tečajeve za dokvalifikaciju. Međutim, to samo po sebi neće biti dovoljno. Moramo dakle vrlo precizno i konkretno pripremiti programe i na taj način e, možemo ostvariti brojne od ovih opravdanih ciljeva o kojima govorite. E, međutim, e, i u suradnji s gospodinom Timmermansom moramo biti dosljedni kako ne bi došlo do nesporazuma što se tiče investicija i poticaja. Hvala. Okay, Joachim Hvala. Joachim Kus ide. Hvala lijepa gospodine predsjedniče i ja ću govoriti na njemačkom. Poštovani gospodine Han, ja od vas ne želim više novca, naprotiv. E, mene muči nešto drugo. Ja sam član odbora za proračun, odbora za proračunsku kontrolu i uvijek iznova nailazim na sljedeći problem. Primjećujem da što se tiče suradnje između parlamenta i vijeća tu doista postoje poteškoće. Primjerice, e, kada govorimo o razrješnici koja je predviđena e, poslovnikom, već devet godina se uskraćuje razrješnica. Dakle, parlament nije dodijelio razrješnicu vijeću već devet godina. Moje pitanje je sljedeće. E, što ćete učiniti? Koje ćete radnje poduzeti kako bi došlo do poboljšanja ove suradnje? a kako bi ovaj postupak dodjele razrješnice u budućnosti funkcionirao. Hvala. die Beschleunigung des Entlastungsverfahrens an. Nein, das ist über... Vi govorite o ubrzanju postupka dodjele razrešnice. Ne, e, već devet godina vijeće nije uopće dobilo razrješnicu. Vijeće, da. Pročitat ću vam članak 261. E, Odluka o razrješnici odnosi se na račun svih e, prihoda i izdataka Unije, svih institucija. O tome se radi. Vijeće treba dobiti e, razrješnicu. E, moram priznati e, da ste me uhvatili na krivoj nozi. Moram to detaljnije proučiti. Smatram da to nije prihvatljivo. Uvijek sam se bavio tim pitanjem što se tiče dodjele razrješnice komisiji E, tu je došlo do pozitivnih pomaka pozitivnih kretanja i mislim da zajednički svi možemo biti ponosni na to jer to je rezultat intenzivnog rada odbora za kontrolu proračuna. A e, što se tiče ovog pitanja, e, budući da ću biti odgovoran za cjelokupan proračun, spreman sam voditi intenzivne razgovore kako bismo riješili ovu nezadovoljavajuću situaciju. Pod pitanje? Da. Da, e, vi ste malo prije, e, gospodine Han, naglasili da želite da komisija i dalje bude neokaljana i da bude uzor i e, pruži primjer. To je nama jako važno. Nadam se da to doista ozbiljno shvaćate i ja bih vas pozvao da odgovorite na sljedeće pitanje. Na koji način možete osigurati da komisija i dalje bude neokaljana? E, vi ne možete biti odvjetnik poreznih obveznika, mi ne možemo biti odvjetnici poreznih obveznika ako sami ne poštujemo zakone. I e, zato vas doista molim da djelujete u tom smislu. Hvala. U redu, primljeno na znanje ja ću se doista prihvatiti posla što se tiče ovog pitanja. Naravno, važno je da uspijemo dobiti i potporu javnosti. Trebamo skrenuti pozornost na ova pitanja, jer inače obični porezni obveznici to neće moći shvatiti. Ukoliko u tome uspijemo, uvjeren sam da ćemo brzo doći do rješenja. E Hvala Bogdan Zonka, ECR. Evo, ovdje sam, povredniče. Ja sam iz Poljske i govorit ću na poljskom. Htio sam se osvrnuti na neka pitanja koja smo već čuli. Dakle, na sastanku sa premijerom Poljske, gospođa van der Leyen, rekla je, ovdje citiram, velika ulaganja bit će potrebna u onim područjima koja trebaju početi koristiti nove tehnologije i stvarati nova radna mjesta. I zato je Fond za pravednu tranziciju napravljen kako bi se podržalo te regije. Kraj citata. Dakle, u svom pisanom e, odgovoru u parlamentu rekli ste, citiram, vidite da postoji potreba za zakonodavnim e, prijedlozima u e, fondu za pravednu tranziciju, to jest da se pomogne ostvariti klimatske cilje, ciljeve od... Dakle, postoje područja gdje je potrebno imati čista ulaganja. Htio bih dakle da mi kažete nešto više o tom fondu, kako će se, biti, kako će se napraviti, kako će, kako će biti organizirana alokacija fondova. Dazu gibt es, äh, also die Dakle, cilj ovog fonda sastoji se u sljedećem. Regije u kojima bilo zbog e, termoelektrana koje dovode do velike proizvodnje CO2 i postoji veliko opterećenje ili e, pak u regijama e, u kojima postoji industrija sa velikim emisijama CO2. Dakle, u tim regijama će se koristiti ova sredstva. To je naša ciljna skupina za sredstva iz ovog fonda. Cilj je ili raditi na unapređenju tehnologija kako bi se smanjile emisije CO2 e, ili pak e, provesti investicije kako bi se uvele neke druge industrijske grane. E, naravno, bit će potrebno obaviti programe osposobljavanja, a isto tako treba ćemo uvesti promjene u području električne energije. Treba ćemo osigurati odgovarajuće sredstva i iz strukturnog fonda i e, jamstva država članica i to će biti osnova za financiranje ovog cilja ukoliko pritom e, pojedine države članice donesu odgovarajuće specifične zakone i ukoliko se uvedu određene izmjene to onda može dovesti do poticanja ulaganja i time se mogu ubrzati ovi procesi. I taj fond onda može služiti kao katalizator i dovesti do pomaka. Ponavljam, sam taj fond neće biti dovoljan. Praktički u svim regijama Europe postoje određene potrebe Eh, za ulaganja u borbu protiv klimatskih promjena. I eh, zato su nam potrebna sredstva za sve regije. I tu ćemo onda koristiti sredstva iz kohezijskog fonda, strukturnog fonda, eh, fonda za regionalni razvoj, za razvoj ruralnih područja i tako dalje. Pod pitanje. Tak, bardzo dziękuję. Czy mamy... E, Hvala najljepša. Imamo, dakle, čista ulaganja, evo, zadovoljan sam s ovim odgovorom. Evo još jedno pitanje. Jučer e, sam slušao Lizu Ferreiru, kandidatkinja za mjesto povjerenice za regionalna e, pitanja i ona je govorila o, nisko, o slabo naseljenim područjima. Tu, imamo divne planinske lance poput Karpata koji su na graničnim područjima. Dakle, možete li, zamišljate li podršku, tak, infrastrukturnu podršku takvim područjima kao što je Karpat ili e, putevi koji povezuju sjever i jug kao onaj e, u Finskoj? Ja konkretno mislim na Karpate jer to je prekogranično područje gdje su infrastrukture potrebne jer to bi moglo pomoći da se razvije ovaj stvarno divni kraj Europe. Also wenn ich aus meiner Erinnerung als Regionalkommissar Ako se e, dobro sjećam, e, vi govorite o makroregionalnoj e, strategiji za Karpatsko područje. toga se sjećam iz razdoblja kada sam bio povjerenik za regionalni razvoj. No, E, nadovezat ću se na to što ste rekli. To će biti središnji zadatak i tu bih se posebno osvrnuo na nove države članice i njihove predstavnike. Moramo e, ulagati u željeznički sektor. I budem li potvrđen na ovoj e, dužnosti, radit ću na tome E, da unaprijedimo željezničke dionice u e, dionice za vlakove velike e, brzine E, problematično je to što se to još uvijek ne smatra relevantnim za klimatske ciljeve, e, jer bismo na taj način e, mogli ostvariti to da ljudi na određenim dionicama za određena putovanja ne koriste avione nego vlakove. I tu zato moramo biti precizni. Zato govorimo o precizno definiranim prioritetima i onda ćemo vidjeti da tu može postojati jako puno vrlo pametnih projekata. Hvala, vam bio prvi krug e, pitanja. Prelazimo na drugi krug pitanja s istim pravilima. Sigrid, Zigfrid Murešan u ime Europske puške stranke ima riječ. A ne, ispričavam se. Pogriješio sam, ispričavam se. Najprije Elena Kuntura u ime Goja. Hvala, evo govorit ću na grčkom. Gospodine Han, kohezijska politika Europske unije stvorena je kako bi se pokrile, odnosno zadovoljile određene konkretne podrške i kako bi se pružila podrška najslabijim eh, regijama, kako bi postale konkurentne na jedinstvenom tržištu koje ne poznaje granice. Dakle, zaključenje jedinstvenog tržišta brzo napreduje u zadnj, tijekom zadnjeg desetljeća. Međutim, izlazna komisija, čiji ste bili član, predlaže da eh, kvota kohezijske politike politike e, bude smanjena, svedena na 10%. Da li vi mislite da, to, da, da, je ono, da ona treba izgubiti svoj rezon detr, e, odnosno da se srežu njena sredstva za 10%? Dakle, kako vi to, pod, šta mislite o tome? E, zatim, sljedeći višegodišnji financijski okvir treba biti sukladan, kompatibilan s našim ciljevima, ali moramo imati na umu da ciljevi zašto okolišta moraju biti uzeti u obzir i one koji, su, koji imaju najslabije gospodarstvo i treba uzeti u obzir i to da radimo u području gdje ima veliki ugljični otisak. Dakle, kako će se zadovoljiti potrebe tih skupina? Fond za pravednu tranziciju, da li će on biti dostatan? Also, als ehemaliger... E, dakle, kao bivši E, povjerenik za e, regionalni razvoj, a budući da sam sada predložen e, kao kandidat za povjerenika, moram reći da svako smanjenje, odnosno niti jedno smanjenje nije dobro. Međutim, u sklopu ove komisije smo nakon dugih pregovora zaključili da trebamo dodatno modernizirati VFO višegodišnji financijski okvir i tu je stoga potrebno prihvatiti određene kompromise. Dakle, ukoliko želimo više izdvajati za znanstveno-istraživački rad, ako želimo više izdvajati za susjedstvo, za politiku u susjedstvu kako bismo osnažili položaj Europe, ako želimo više ulagati u mjere za borbu protiv klimatskih promjena, onda tu moramo provesti određene prilagodbe i preraspodjele, a s druge strane s pravom ste istaknuli da je cilj kohezijske politike osigurati da slabije razvijene regije uh, uhvate korak sa razvijenijima. Tu je došlo do određenih pomaka, Bogu hvala. I sve ono što radimo treba doći do izražaja na ovom području i ja vjerujem da smo mi podnijeli jedan pravičan, uravnotežen prijedlog. I više puta sam već govorio o prednostima ovog fonda za pravednu tranziciju. Ako se dobro e, sjećam, postoje dvije regije koje su u Grčkoj, jedna od njih e, na Peloponezu i ta će regija profitirati od ovog fonda. Naravno, pod uvjetom da predlože konkretne projekte. Međutim, sredstva će biti na raspolaganju i ja sam uvjeren da će to onda dovesti do sasvim konkretnih prijedloga i vidjet ćemo da će se ta sredstva moći korisno e, koristiti kako bi se e, značajno smanjile emisije CO2. Pod pitanje? Gospodine Han, Prijeđimo na važnu temu turizma. Europa je prva svjetska turistička destinacija. Turizam je stup, jedan stupova gospodarstva i katalizator e, rasta brojnih sektora gospodarstva. Predstavlja 10% BDP-a Europske unije, podržava milijun radnih mjesta, osobito u udaljenim i otočnim područjima koja nemaju mogućnost razvoja drugih gospodarskih e, aktivnosti. Europski parlament htio je uključiti turizam u sljedeći višegodišnji financijski okvir uz simboličan iznos, e, ako dopustite, jer je znatno ispod stvarnih potreba. Te potrebe, kako bismo izbjegli nerazumijevanje, ne tiču se razvoja privatnih poduzeća koja imaju pristup drugim e, europskim fondovima. Nama je potrebna europska politika za turizam i mehanizam za upravljanje krizama u slučaju ekstremnih vremenskih e, prilika koje su još jače zbog klimatskih promjena, zatim e, sigurnosnih e, problema i drugih problema koje ljudi izazivaju poput e, migratske krize. No, u slučaju uništenja velikih turističkih džinova i tu treba imati zaštne mreže. Dakle, da li ćete podržati u inkluziju turizma u sljedeći višegodišnji financijski okvir? Da li možete preuzeti tu odgovornost? E, dakle, kao i vi, ja dolazim iz zemlje u kojoj je jako važan turizam i prihodi od turizma. Kao drugo, u potpunosti ste u pravu. E, turizam je e, treća po veličini e, gospodarska grana u Europi i svi mi trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bi se stvari razvijale pozitivno u tom sektoru. U turizmu postoje brojni izazovi, postoje određene destinacije koje se danas žale zbog toga što imaju prevelik broj turista i e, stoga razmišljaju o održivosti kada govorimo o ostvarenju turističkih ciljeva jer pritom treba voditi računa i o interesima vlastitih građana i to pomiriti s ciljevima turizma. Ja sam e, kao povjerenik bio vrlo angažiran u tom segmentu. Doduše morao sam e, uvjeriti svoje suradnike u to da trebamo ulagati u turizam. Međutim, turizam e, ne spada u područje nadležnosti Europske unije. Međutim, kada govorimo o poticajima, tu mogu strukturna sredstva imati važnu ulogu. Sjećam se E, primjerice da su značajna sredstva uložena u Grčkoj e, kako bi turističke destinacije bile atraktivnije, e, kako bi bile održive za budućnost. Dakle, to smo radili u prošlosti, a to će biti slučaj i u budućnosti, ukoliko to žele i druge države članice. Mi ćemo voditi računa o tome da investicije u tom području budu povezane sa klimatski relevantnim ciljevima. Tu postoji jako puno stvari koje se mogu napraviti na inteligentan način i međusobno uskladiti. Hvala. A ovaj put stvarno prelazimo u drugi krug pitanja i zaključujemo prvi, no prije nego predam riječ gospodinu Murešanu, molim vas da imate vrijeme na umu i već eh, kasnimo četvrt sata. Dakle, molim vas, ako imate jednu minutu, držite se jedne minute, a dvije minute za odgovor. Gospodin Murešan u ime epp p-a. Hvala predsjedatelju. Povjereniče, želim vam dobrodošću u parlament. Ukoliko budete potvrđeni za povjerenika za proračune, vodit ćete rad usvajanja sedmogodišnjeg višegodišnjeg financijskog okvira i petogodišnjeg eh, okvira parlamenta. Dakle, govorimo tu i o pravima parlamenta. Iskustvo prethodnih godina pokazuje da vijeće nikad nije spremno pregovarati s parlamentom sve do zadnjih dana proračunskog eh, razdoblja što utječe uveliko na institucionalni rad eh, i izaziva percepciju iz vanjskog svijeta da postoje problemi. To smo pokušali promijeniti 2018. kada sam bio glavni izvjestitelj za proračune s vašim prethodnikom, no sa strane vijeća bila je eh, odbijali surađivati. Dakle, da li vi želite, da, moje pitanje je da li ćete e, odmah početi pregovarati s tim da se to na vrijeme napravi, dakle kako, kako mislite postupati. A drugo pitanje, kada su stavovi parlamenta i vijeća e, suprotni, treba nam komisija koja će biti pošteni posrednik. Da li e, se obvezujete da ćete biti pošteni posrednik i da ćete uvijek govoriti, biti otvoreni prema vijeću i prema parlamentu i iste informacije davati. Dakle, jer do sada u prethodnih godina smo imali ljude koji su nam govorili različite stvari samo kako bi nam udovoljili. Dakle, to nam nije potrebno. Ovo je veliki izazov, ali u svakom slučaju daću ću sve od sebe. I mislim da možete vidjeti moj dosje zadnjih deseta godina sam bio pošten posrednika, da sam radio na olakšavanju iznalaženja rješenja Dakle, najčešće obećajem manje, ali pokušam ostvariti više. I to će i u ovom slučaju biti moj pristup e, u narednom petogodišnjem razdoblju. Potpuno se slažem s vama i u potpunosti razumijem e, vaše nezadovoljstvo Ja se nisam time bavio, ali kada sam analizirao dokumente izvješća, da, nezadovoljavajuće je kada imate razdoblje, vremensko razdoblje za postupak mirenja i koje nije iskorišteno, ali u zadnjem trenutku ste dovedeni pred svršen čin. E, evo, recimo da ću ja učiniti sve kako bismo izbjegli tako što e, zakazati različite sastanke, inzistirati na njima, ali ne samo to, već i stvarno nastojati uvidjeti koja su tehnička moguća rješenja, odnosno kako se može riješiti brže neke tehničke probleme i kako se posveti i zahtjevnim političkim pitanjima koja se može riješiti kako bismo na kraju imali samo one dvije, tri glavne teme koje su kamen spoticanja ili koje evo, sporavaju i kojima suprotstavljaju vijeće ili parlament. Dakle, cilj je da doista se iskoristi ta tri tjedna kako bi se došlo do dogovora. Ja ne mogu obećati da će to funkcionirati, ali budite sigurni da ću učiniti sve što je u mojoj moći, jer ni za mene i moj tim ne može biti zadovoljavajuće ako situacija bude istovjetna kao što je to bilo prošle godine. Dopunsko pitanje? Hvala vam. Povjereniče, početkom sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira vjerojatno ćemo i dalje imati e, obvezu plaćanja e, europskim korisnicima e, iz prethodnog razdoblja jer se sporo vrše uplate i nema nikakvog signala da će se to moći napraviti na ispravan način. Dakle, imamo puno kašnjenja u tome. Dakle, pitanje kako ćete minimizirati negativni e, učinak e, takvog kašnjenja i drugo, u radu na VFO-u, temeljem vašeg iskustva povjerenika za regionalnu e, politiku, koje, su, koje ste lekcije izvukli kako bi početkom višegodišnjeg financijskog okvira isplate započele ranije, što ranije kako ne bismo imali taj problem kumuliranja kašnjenja. Nažalost, e, imam samo minutu za odgovor. Dakle, što se prvog tiče, zahvaljujući parlamentu i vašim e, zahtjevnim pregovorima e, prošlog puta uveli ste instrument za fleksibilnost na kojem sam vam zahvalan i koji se može iskoristiti u slučaju problema sa isplatama. To je prvo. A drugo, Reksa nam je potrebno doći do brzog, ubrzanog postupka dogovaranja oko VFO-a, jer prošli put e, došlo je do dogovora tek dva tjedna prije isteka e, datuma jer je došlo do e, takozvanog backloga, dakle neobavljenih neobavljeni, do zaostataka i što se rješavalo narednih nekoliko godina. Dakle, što nekoliko mjeseci. Dakle, što brži budemo i efikasniji, onda ćemo brže moći e, početi ostvarivati političke ciljeve. To je još jedan primjer i razlog zašto bismo trebali inzistirati na e, što ranijem dogovoru oko VFO-a. Elizabeta Gualmini, SND. Hvala predsjedniče. Gospodine Han, evo ja bih se vratila na reviziju vlastitih resursa. Već ste govorili o tome, ali kao što možete pretpostaviti, to je važna tema za nas. Dakle, Ursula von der Leyen, e, izabrana predsjednica u svojim smjernicama, spominjala je i digital, porez na digitalne e, digitalni porez koji može zadovoljiti porez na socijalnu pravdu i novi e, porez na ugljično opterećenje o kojem ste govorili. Dakle, i porez, e, digitalni porez može se povezati sa e, zajedničkom konsolidiranom poreznom osnovicom. Dakle, to je jako važno za nas. Da li mislite konkretno govoreći da ova dva konkretna vlasta resursa mogu biti dodata dijapazonu vlastitih resursa koje je komisija spomenula prije godinu dana? Odgovor. Moglo bi i trebalo bi. Ono što sam vidio do sada, pročitao i čuo, jest da postoji određena spremnost za tu prekograničnu, prekogranični porez na ugljične emisije, Sad to je tema koja visi tu u zraku u, u Europi. Vjerujem da svi mi imamo određenu sklonost ka toj ideji i trebamo dodatno ispitati kako to osmisliti, strukturirati i na kraju provesti. Dakle, to je nešto oko čega sam eh, dosta pozitivan, eh, kao što sam rekao, a što se tiče ove digitalnog poreza, postoji određena bojnost u brojnim zemljama, članicama, ali ne smijemo odustati, jer doista mislim da je nepravedno ako velika digitalna poduzeća, a ovdje se okrećem ka, ka svom e, prijatelju, bilo bi nepravedno kada bi velika digitalna poduzeća izbjegla taj porez. Možda bismo trebali redefinirati pristup kako bi se zadovoljilo E, razne brige koje postoje, no opet ni tu ne smijemo odustati. Ako možemo iz tog izvora uzeti, izvući neke prihode, to bi e, moglo biti dobro. U svakom slučaju to može biti povezano s prihode e, pomoći, dakle, borbi protiv klimatskih promjena. Dodatno pitanje? Hvala, najviše hvala. Evo, da se vratim još jednom na vlasti resurse, ovo je više pitanje kulturološke prirode. Dakle, naravno, ako smo spremni uvesti prave europske vlasti resurse zajedno sa smanjenjem doprinosa iz BDP-a, dakle, možemo stvoriti promjenu paradigme, dakle europeizaciju politike. Dakle, ne, radi se o tome da želimo država članica više financijskih sredstava jer temeljem kojeg e, ćemo biti ponovno izabrani. Ne, već trebamo imati novu kulturu o vlastim resursima koje će biti povezano uz političke prioritete novih e, europskih institucija za buduće petogodišnje razdoblje. Dakle, doista vas pitam da li ćete raditi s vijećem kako biste promovirali taj pristup i doista cijenim ono što ste povezali e, vlastite resurse i e, višegodišnji financijski okvir. Hvala. U potpunosti slažem s ovim što ste rekli. U savršenom svijetu mislim da bismo trebali postupno povećati udio vlastitih resursa u cjelokupnom proračunu no to ne treba biti doživljeno kao jedan naprema jedan kompenzacija jedan za jedan. Dakle, to treba biti nešto dodano što će se povećavati, a istovremeno e, smanjivati udio BND-a u proračunu. No postoji još jedan e, razlog zašto sam za vlastite resurse. To nije samo sa strane financijskog e, aspekta, već e, i, i, i tu je i pitanje mentalitete, raz, atmosfere koja se razvija. Htio bih da prevaziđemo tu raz e, podjelu između netoplatiša i korisnika između država članica. E, u mojoj zemlji 95% i više poreza i nameta se prikuplja na nacionalnoj razini i, raz, i regije ne znaju da li su one neto doprinositelji ili više korisnici. I to bi bilo idealno rješenje e, u Europi kad se, kad se ne bi vradila ta diferencijacija. I evo, trenutni povjerenik Ettinger rekao je da ta razlika između doprinositelja i korisnika nije onakva kakva se danas e, opisuje, jer korisnici, odnosno neto doprinosioci e, i tekako imaju koristi od e, toga svega, dakle to bi trebalo revidirati. Hvala, Olivješa Stelrenju. Hvala predsjedniče Povjereniče. U svom uvodnom govoru brzo ste ukratko spomenuli poštivanje vladavne prava. Za nas je od ključnog značaja, a i za sve europske državljane je to od ključnog značaja i Unija raspolaže instrumentima kako bi zajamčila dobru provedbu tih vrijednosti, ali ne postoji nikakva učinkovita i brza mjera za uh, poštivanje toga E, i komisija je uostalom predložila u okviru budućeg proračunskog okvira jedan mehanizam za poštivanje interesa e, Unije koji bi se primjenjivali u slučaju e, općenitog nepoštivanja vladavne prava u nekoj državi članci koja je bila popraćena finanskim sankcijama. Vi ste malo pregovorili o zaštiti proračuna Unije. Ja bih htio čuti da li ćete formalno preuzeti na sebe obvezu da uspostavite taj mehanizam koji učinkovito i brzo djeluje kada dođe do do kršenja ljudskih prava u nekoj državi članici. I naravno e, tu e, inicijativu treba usvojiti u sustavu suodlučivanja i dakle koje će, kako ćete funkcionirati i u kojim rokovima. I za kraj, s obzirom da taj mehanizam treba se kretati oko ključnih e, mehanizama financijske uredbe, htio bih znati kako ih zamišljate, dakle, kako se povezuje, dakle, oko članka 61. E, o sukobu e, interesa, o 3.68 i 131, dakle, u slučaju sukoba interesa i nepoštivanja opasnog, ozbiljnog nepoštivanja pravila. Što se tiče financijske uredbe, e, tu imamo članak 61. E, iz nove financijske uredbe koja je usvojena u kolovozu 2018. E, zahvaljujući toj odredbi govorimo i o percepciji sukoba interesa i to onda može dovesti do određenih korekcija. Međutim, ono što je ovdje važno je ova ideja uvođenja mehanizma vladavine prava. Dakle, ukoliko ustanovimo određene nepravilnosti, odnosno manjkavosti što se tiče vladavine prava u nekoj državi članici, što stoji na putu urednom korištenju sredstava Europske unije, Dakle, ukoliko to nije zajamčeno, to onda znači da može doći do pokretanja postupka. Međutim, to se ne treba doživljavati kao kazna, e, nego kao sredstvo zaštite sredstava Europske unije. To znači da ukoliko ne postoje odgovarajuće pretpostavke, administrativne i slično, da se onda mogu provesti financijske korekcije. Navest ću jedan primjer. Ukoliko postoje određene manjkavosti e, u naplati e, PDV-a, to onda znači kada stupi na snagu ova uredba, e, u budućnosti se može intervenirati i to naprosto iz razloga što se dio PDV-a već danas smatra dijelom vlastitih sredstava u europskom proračunu. Ukoliko ustanovimo e, da postoje određene manjkavosti što se tiče naplate poreza na dobit, onda tu ne postoji e, prostor za intervenciju zato što ne postoji poveznica sa sredstvima Europske unije. Dakle, uvijek se radi o zaštiti financijskih interesa Unije. E, I to je ono što ćemo koristiti u budućnosti ukoliko uspijemo uvesti i usvojiti ovu uredbu. Hvala, hvala na odgovoru. Nisam ništa čuo glede rokova provedbe te nove uredbe i te nove mjere. No evo imam jedno dopunsko pitanje. Kako Europska komisija namjerava uspostaviti tu novu uredbu, a s obzirom da će morati istovremeno raditi na izvješćima, aktivnostima različitih e, regionalnih agencija reg, e, i sama preuzeti na sebe e, prokazivanje, e, odnosno rad na e, problemima u državama članicama. Dakle, da li ste spremni raditi sa Olafom, e, Europovom, Eurojustom i na problema demokratičnosti i poštivanja temeljnih prava u EU. Dakle, kako to mislite sve povezati? Kao prvo polazimo od toga e, da vi e, ludirate na to da trebamo osigurati da se e, unutar ove uredbe sve treba urediti. To ne treba biti sastavni dio pregovora o VFO-u. Ja ću dati sve od sebe kako bismo to osigurali. Doista se radi o jednoj zasebnoj cjelini. E, to nije nešto što će se odnositi samo na sljedeći VFO, nego i u budućnosti će se primjenjivati. To treba biti naš zajednički cilj i to je ono na čemu radimo. Što se tiče drugog pitanja, mi tjesno surađujemo s Olafom. OLAF i odgovarajući odjeli za nadzor unutar Europske komisije imaju više od 500 zaposlenika koji uglavnom rade u sklopu nadzora e, stotine u Olafu, e, skoro četiri stotine u Europskoj komisiji. Njihov je zadatak da otkrivaju takve nepravilnosti. Isteklo mi je predviđeno vrijeme, mogao bih e, još puno toga reći o ovom pitanju. EPP. Hvala vam, Angelika Vincih, EPP. Hvala lijepa. E, poštovani gospodine povjereniče, pred vama je vrlo zahtjevan e, vremenski raspored koji se tiče VFO-a. Ukoliko dođe do kašnjenja u usvajanju VFO-a, e, ukoliko dođe do problema u pregovorima, moglo bi doći do toga da kasnimo s usvajanjem E, međutim, e, možemo krenuti od toga da parlament neće pristati na loše kompromisno rješenje. Ukoliko ne bude e, došlo do zadovoljavajućeg rješenja, što ćete učiniti? Morat će se produžiti primjena postojećeg VFO-a, međutim to će biti moguće uz odgovarajuće mjere na zakonodavnoj razini. E, i zato parlament traži e, podnošenje plana za ovu izvanrednu situaciju od Europske komisije. Kako gledate na to? Ako se slažete s tim, hoćete li preuzeti obvezu da provedete sve potrebne mjere? E, I hoćete li onda na vrijeme podnijeti ovaj izvanredni plan? Hvala. Ponovit ću, čini mi se da u raspravi dolazi ponovno do izražaja da je zapravo svima nama u interesu što prije usvojiti novi višegodišnji financijski okvir. Na taj ćemo način moći početi raditi na ostvarenju političkih ciljeva, modernizirati proračun i provoditi sve očekivane mjere. Na tome će biti naše težište. Tu moram e, biti otvoren. Naravno, komisija mora biti spremna i po potrebi pripremiti i izvanredne mjere ukoliko ne uspijemo pravodobno ostvariti dogovor. Već sam rekao, prijedlog s naše strane E, dovodi do toga da se pokreće cijela procedura međuinstitucijskog ciklusa. To znači da se time mora baviti parlament, mora se baviti vijeće, to je e, podloga i prijedlog na kojem se onda mora raditi, to veže određene resurse i odvraća nas od ostvarenja prvobitnog cilja, dakle usvajanja VFO-a. E, to dovodi do pregovora na vijeću u državama članicama i tako dalje. Dakle, mi ulažemo maksimalan trud, ali mogu vam reći ukoliko nastupi takva situacija, mi ćemo podnijeti odgovarajući prijedlog. E, međutim, e, ponavljam, ako bih e, to već sada najavio, to znači da ne bi postojao osjećaj da moramo nešto hitno napraviti, a kao prvo trebamo raditi na prvotnom cilju. Ponavljam, svako kašnjenje u usvajanju VFO-a znači kašnjenje u provedbi naših zajedničkih političkih ciljeva. Pod ja, e, Parlament traži da se na sredini razdoblja provede sveobuhvatno preispitivanje VFO-a i da se provede eventualna revizija, takozvana e, e, midterm revision. Pritom se moraju uzeti u obzir nove potrebe Hoćete li podržati parlament u sklopu tog postupka i e, kakav će biti vaš pristup ukoliko ustanovimo da se ne ostvaruju e, željeni učinci? E, što se tiče srednjoročnog preispitivanja, moram reći da to u potpunosti podržavam. To je uvijek postojalo i ima smisla i logično je i svi mi smatramo da treba postojati određena fleksibilnost. Ne trebamo samo čekati mid review, srednjoročni pregled, nego ako ustanovimo da ne postoji odgovarajuća apsorpcija ili da se ne ostvaruju željeni učinci, onda moramo raditi na pokazateljima. Ako ustanovimo da e, manje je više i tako dalje, onda i prije srednjoročnog preispitivanja trebamo provesti prilagodbu. Mislim eh, da bi to bilo pametno i zato već sada zahvaljujem parlamentu na fleksibilnosti. Hvala vam. Mislav Kolakušić, nezavisni zastupnik. Poštovani gospodine Han, proteklo, proteklo desetljeće vi ste bili u dva mandata povjerenike Europske komisije, u dva različita resora. Jedan je bio regionalne politike, a drugi je bilo proširenje. Sada ste predloženi za obnašanje dužnosti u trećem mandatu i to u budžetu, odnosno proračun Stoga smatram da ste prava osoba koja može dati odgovor na pitanje što ćete učiniti da se sredstva iz europskog proračuna ravnomjernije raspodjeljuju prema državama članica. Iznijet vam samo nekoliko primjera. Od 2014. do 2018. godine znači proteklih pet godina, Rumunjska i Mađarska su u plusu, odnosno u neto dobiti za 22 milijarde eura. Poljska je u plusu 51 milijardu eura. Republika Hrvatska je u odnosu na te države 12 puta manje dobila, odnosno 28 puta manje u odnosu na Poljsku. S obzirom da se radi dakle o odnosima koji su od 0,5 pa čak imamo do 10 puta gdje određene države povuku više sredstava nego što su uložile, a ne možemo govoriti isključivo da se radi o sposobnosti pisanja projekata. Na primjer, Irska je od 2000. do 2006. povukla nebrojeno puta više novaca da bi dvije godine kasnije bilo u minusu. Hvala. Äh, da, e, ja sam e, dobro upoznate sa ovom raspravom e, i imam na umu i neke brojke jer prije tjedan dana sastao sam se s vašim premijerom koji je također postavio to pitanje. E, kada govorimo o raspodjeli strukturnih sredstava, a to je zapravo ono o čemu vi govorite, to je povezano sa jednom relativno kompliciranom metodom izračuna e, koja je povezana do 85% sa standardom života, e, okolnostima u pojedinoj zemlji. I mislim da u prijedlogu komisije E, postoji određena poveznica sa brojem prihvaćenih migranata i tako dalje. I to sve onda dovodi do određene brojke. A što se tiče životnog standarda, e, tu uzimamo u obzir statističke podatke Eurostata koji su prelagođeni. No, da skratim. Svi dakle moraju očekivati određena e, smanjenja, određene rezove. E, zašto? E, zato što postoji cilj nadoknade i hvatanja koraka što se tiče e, životnog standarda. I tu mogu reći da što se tiče Hrvatske, Hrvatska je u međuvremenu postala jedna od onih zemalja koje imaju E, drugu ili treću po veličini alokaciju e, sredstava per capita. E, naravno, svjesna sam toga da je svaki minus i svaki manjak bolan, međutim, ako pogledamo situaciju u cijeloj Europskoj uniji, onda niste prošli tako loše ako govorimo o tome da trebamo osigurati pravičnu preraspodjelu. Imam još jedno kratko. Pod pitanje. Ono se odnosi na načelno, ne direktno na vas. Ja osobno smatram da ograničenje na dva mandata za političke funkcije koje nisu direktno određene izborom građana na izborima treba ograničiti na dva mandata. Vi se sada natječete za treći čisto politički mandat pa me zanima što vi mislite, odnosno kako je vaše mišljenje da li je potrebno ograničiti isključivo na dva mandata ili bi povjernici mogli biti u nedogled? Also, ähm, ich e, Neću se sada uplitati u ovu e, raspravu. Ja sam se kandidirao za treći mandat e, i dao sam obećanje svojoj zemlji da ću odraditi ovaj mandat. Drugi o tome isto tako odlučuju. Mislim da u politici nije velika šteta ako možete pokazati da imate određeno iskustvo. I kao što i sami znate, uvijek je zanimljivo e, krenuti u druge djelokruge rada i onda imate određena iskustva od kojih mogu profitirati građani. Vi sami znate ili građani znaju kako je neka istaknuta osoba do sada radila. E, tu postoji transparentnost i onda možete e, imati bolji uvid u rezultate rada nekoga koji je već radio neki posao za razliku od onoga koji to nije radio. Ako neka osoba, uključujući mene, e, angažirano odrađuje i svoj treći mandat, e, onda ga ne bismo trebali u tome spriječiti. I onako ih nema previše takvih. Hvala. Hvala vam, Monika Vana iz Kluba Zelenih. Gospodine Povjereniče, mi smo surađivali u gradskom vijeću Beča, pa vas iduće pitanje neće iznenaditi. Riječ je o rodnim politikama, dakle donošenju proračuna. Od zajedničke izjave o trenutnom VFO-u nismo postignuli nikakav napredak. Još uvijek nemamo strategiju za rodnu ravnopravnost unutar VFO-a. Nemamo dakle, podatke podijeljene po spolu, nemamo odgovarajuće pokazatelje, to je već e, spomenuto. Također nema studije utjecaja. U svom e, pisanom odgovoru u parlamentu već ste naveli i zahvaljujem vam na tome važnost rodne ravnopravnosti, ali niste rekli kako ćete to dakle, provoditi u svom mandatu. Dakle, koji su vaši konkretni koraci da se ova rodna dimenzija uključi u proračun i u VFO, dakle obvezujuća pravila i odgovarajući učinkoviti nadzor. Well, um, eh, I have to Moram priznati, ako govorimo primjerice o poglavlju o glavi 7, dakle koja govori o administraciji, nam je lakše to pogledati, biti precizniji. Kao što sam već rekao, 80% našeg proračuna se troši kroz sustav zajedničkog upravljanja, dakle tiče se različitih e, političkih sektora. Istu pravu sa svojom kritikom moramo raditi na ovome. Mislim da je važno u našu ocjenu učinka uključiti ovu rodnu dimenziju. Također u našem okviru za performanse moramo uključiti odgovarajuće pokazatelje kako bismo vidjeli koji je napredak postignut. Moramo tu sagledati pojedinačne politike. Ne možete prema svemu jednako postupati. Međutim, ja se zalažem za novu metodologiju prikupljanja podataka kako bismo točno vidjeli gdje se nalazimo kada je riječ o provedbi rodne jednakosti, dakle kroz naš proračun, kroz države članice, kroz suradnju s partnerima. To je nešto na čemu definitivno treba raditi. Pozvao bih parlament da zajedno radimo na tom pitanju, formalne, neformalne radne skupine, da vidimo dakle koje mjere možemo donijeti kako bismo doista ispunili svoje ciljeve. Slažem se da ovdje kaskamo, ali to je zbog e, složenosti sustava kroz koji trošimo novac. Imamo dakle velik broj projekata gdje zajedno donosimo odluke, zajedno upravljamo novcem. Po pitanje, hvala vam na odgovor e, odgovoru, hvala na ovom pozivu, dakle da zajedno razvijemo konkretne korake. Hvala vam što ste bili spomenuli osoblje u svom uvodnom izlaganju. 2017. komisija je dakle usvojila povelju o različitosti, dakle to se tiče žena, dakle homoseksualaca, transeksualaca, transseksualaca interseksualaca, od osoba s invaliditetom i tako dalje. Dakle, što predviđate u sljedećih pet godina za komisiju kako bi ona bila inkluzivno radno mjesto, naročito za LGBTIQ osobe i naročito ukoliko dođe do primjerice slučajeva seksualnog zlostavljanja. Imate 30 tisuća zaposlenih i nažalost uvijek može doći do slučajeva zlostavljanja. Koliko sam pogledamo brojke, dakle godišnjih e, izvješća, dakle koji ispunjavaju naši djelatnici, onda je zadovoljstvo radnim mjestom jako visoko. Međutim, postoje pojedinačni slučajevi, koliko dođe i do jednog, on je previše. Zato moramo obučiti svoje ljude, menadžere, to je nešto na čemu se konstantno radi. To znači dakle, razvijati odgovarajući senzibilitet. Već smo spomenuli dakle, u strategiju, to podrazumijeva i kontaktne točke za LGBTIQ osobe. Jednako se primjerice tiče i osoba s invaliditetom. Dakle, pomoći im, pružiti im potporu kad dođu raditi u komisiju tijekom svog radnog vijeka. Dakle, to se odnosi na zaposlenike koji imaju djecu s invaliditetom. Gledamo tu razviti dodatnu pomoć, to smo počeli primjenjivati. I evo podaci iz godišnjeg izvješća vezano uz zadovoljstvo zaposlenika pokazuju da imamo jako visoku razinu zadovoljstva, ali uvijek postoji mjesta za poboljšanje. Hvala vam, Clotilde Armon iz kluba Renew. Komisar. Povredniče, vraćam se na tranzicijski fond za pomoć e, istočnim zemljama koje se trebaju boriti protiv klimatskih promjena. To je jako dobro, vi to podržavate, to je odlično. No uz e, gospodarsku frakturu koja nastavlja usprkos ono što ste rekli. Sada imamo frakturu, okolišnu frakturu između istočka i zapada. Jer kad pogledamo e, upravljanje otpadom i zagađenje, vidimo da je zapadna Europa u zelenom, a istočna u crvenom ono što me zabrinjava je, dakle, moje pitanje je oko nastavka financiranja tog e, fonda za prilagodbu tranziciji. Ne znam da li znate kako se koriste ti fondovi, ali oni se koriste za osnovne infrastrukture. Bilo bi dobro da kad bi postojalo između e, istočne i zapadne Europe, zapadne Europe i Bukurešta e, tračnice, dakle veza sa, sa e, vlakom. Strukturni fond za Rumunsku i Bugarsku sam e, u sedam godina ne bio dovoljan da se financira e, visoko e, brze vlakove, dakle to ne bilo niti održivo, niti financijski isplativo. Dakle, gospodine Han, da li ćete naći svježi novac za klimatske izazove na istoku ili ćete samo skinuti s jednog kako biste dali drugom fondu? Hvala. Also, ich kann Ihnen sagen, wie ich 2010 hierher gekommen bin. 2010. sam bio uspostavio proračun eh, za obnovljive izvore energije. Tada je to bila velika novost. U zapadnoj Europi i u dijelu istočne taj proračun nije bio dovoljno apsorbiran, zato sam ja posjetio te zemlje, podsjetio na korištenje tih fondova. Pet godina kasnije i u takozvanim novim zemljama članicama situacija se ponešto promijenila. Htjelo se investirati u energetsku učinkovitost, došlo je do velikog rasta zahtjeva zato što su to sve važna pitanja vezana uz ublažavanje posljedica klimatskih promjena. To su također i važna socijalna pitanja jer u loše izoliranim domovima najčešće žive naši siromašniji sugrađani. Ukoliko se uspiju smanjiti njihovi računi za struju, onda uspiju im pomoći takvim osobama i kad je riječ o njihovoj ekonomskoj situaciji. To je također povezano sa brojem radnih mjesta. U Francuskoj smo imali određena iskustva koji su nam omogućili da povećamo broj radnih mjesta u ovoj proizvodnoj grani. Dakle, ima mjesta za poboljšanja, ali na nama je da utvrdimo dakle, točne brojke kada je riječ o financijskom programskom razdoblju, dakle točnu podjelu prioriteta. Želimo li investirati u borbu protiv klimatskih promjena, onda se moramo baviti i pitanjima kao što su zbrinjavanje otpada. I to ima veze sa onečišćenjem. Potom e, kvaliteta vode. Evo samo da navedem neke primjere. Potom poplave te štete koju koje poplave donose. Mi, kada je riječ o tim pitanjima, zajedno sa regijama i državama članicama trebamo identificirati koje su to područja gdje treba investirati kako bismo ispunili svoje ciljeve. Mislim da e, raspolažemo potrebnim instrumentima. Sada valja pogledati koja je dakle, stopa psorpcije. Evo, samo želim reći da dolazim iz Rumunjske i jako sam zadovoljna time što su upoznali sa situacijom moje zemlje. jer ste već bili dva puta povjerenik. Dakle, u mojoj zemlji u Rumunjskoj nismo imali mogućnost e, apsorbirati europske fondove za osnovne infrastrukture. Dakle, neki projekti su uspjeli, ali ne svi. Dakle, kako? Pitam se kako se možemo upustiti, upuštati u složenije e, projekte ukoliko ne dođe do promjene strategije. Dakle, ukoliko ne dođe do promjene strategije imat ćemo iste rezultate. Dakle, bez temeljnih osnovnih infrastruktura i zelenih infrastruktura. Dakle, jeste li spremni promijeniti tu strategiju? Also, weder kann noch will ich die Dakle, e, niti želim, niti mogu raditi posao buduće povjerenice za regionalni razvoj. E, međutim, e, preuzet ću svoju odgovornost kao član kolegija, kao bivši regionalni povjerenik i budem li potvrđen kao e, povjerenik za proračun. Ja ću se maksimalno angažirati kako bih doista ostvario one ciljeve o kojima sada govorim već skoro dva sata Radit ću dakle na ostvarenju zajedničkih političkih ciljeva. E, komisija će zajednički ulagati napore e, kako bi došlo do usvajanja programa i provedbe programa koji su u skladu s našim političkim ciljevima. Ukoliko to uspijemo, puno ćemo toga ostvariti. U brojnim zemljama, između ostalog u Rumunjskoj, e, možemo pružiti potporu kako bi zemlje povećale sposobnosti apsorpcije i kako bi doista iskoristile sredstva koja su već na raspolaganju. Jer to je sad već postao skoro najveći problem. E, sredstva postoje, ali nažalost se ne povlače. U budućnosti moramo voditi voditi računa i o ispravnoj pripremi programa, a i o provedbi programa i povlačenju sredstava. Hvala lijepo, gospodine povjereniče. E, sada ja e, smijem preuzeti predsjedavanje kao predsjednica odbora e, za proračunsku kontrolu. A sada smijem e, dati riječ zadnjem zastupniku koji postavlja pitanje iz odbora za proračun. Dakle, riječ ima e, e, kolega Van Ovetfeld. Prepostavimo sljedeći scenarij, a to je da se vijeće ne služi dakle, prijedlogu VFO-a vezano uz vlastita sredstva. I da je VFO daleko niži od vašeg prijedloga u komisiji. Da, to znači rezove, tu bi djelomice se našli, dakle, prijedlozi novo izabrane predsjednice, ali u svakom slučaju bi to značilo rezove. I, i konačno ovaj prijedlog o novim vlastitim sredstvima. To bi jako loše prošlo ovdje u parlamentu i također bi bilo u suprotnosti dakle prijedloga trenutne komisije i vaše buduće komisije u smislu ciljeva biste li onda i dalje govorili da je ovo najbolji dogovor koji možete dobiti ili biste branili da bi jedan ambiciozni politički projekt i vršili pritisak na vijeće i da kako biste pokrenuli nove pregovore. Ili biste okrivili parlament e, za novonastalu situaciju. Ja, da in der spricht man von Suggestivfrage. E, u psihologiji znaju govoriti o sugestivnim pitanjima. Oni koji me poznaju znaju da češće znam reći e, da sam ja e, član ne političke stranke, nego sam član kluba onih kojima je čaša napola puna, a ne napola prazna. Dakle, ja ću dati sve od sebe i maksimalno se angažirati i pokušati e, podići razinu svijesti u javnosti, razgovarati bilateralno s državama članicama, a i obrnuto. E, u svakom slučaju ću sa zemljama u kojima postoje rezerve kako bih e, pojasnio o čemu se radi. U cijeloj Europi i među našim građanima. Vidimo da postoji velike potrebe i zahtjevi za investicijama u klimatskom području. Postoje zahtjevi za investicijama u području sigurnosti. Isto tako za investicijama u e, globalno e, konkurentno gospodarstvo koje je održivo u budućnosti. Postoje potrebe za investicijama u znanstveno-istraživačkom e, prostoru E, postoje potrebe za sredstvima za potporu poduzetnicima, početnicima i tako dalje. A sve to ne možemo ostvariti ukoliko osiguramo manju razinu sredstava i upravo zato smatram da smo mi saveznici. Ja tu doista nisam sklon popustiti. E, tu postoje e, crte od kojih neću odstupiti i mislim da ako dođe e, odnosno da neki dogovor koji bi bio ispod prijedloga komisije, e, tako nešto neće nam omogućiti da ostvarimo svoje ciljeve. E, sve to zahtjeva vrlo komplicirane pregovore. Ali, kao što sam rekao, ja sam uvjeren da će ta čaša biti skoro puna, a ne samo napola puna. Hvala, evo postavio bih vam još jedno pitanje, a to je spojiti vaš vaše prošlo radno mjesto i vaše buduće ukoliko budete potvrđeni. Dosta se radili na granicama Europe, da to tako kažem, dakle migracije, strategija za Balkan. Komisija jako naglašava geopolitički aspekt onoga što valja poduzeti. Kako gledate na to u skladu sa postojećim proračunom, kako tu iskazati dakle, te ambicije na geopolitičkoj e, sceni. I'm not hungry and I'm not asking for another hearing, but... Uh... nisam gladan i ne tražim <laughs> još jedno e, saslušanje. E, međutim, želim reći sljedeće. Aktualna komisija predložila je povećanje cijelog proračuna za vanjske odnose, ako se ne veram 24%, sa tri glavna područja e, za djelovanje. Jedno od njih je područje Zapadnog Balkana e, za proširenje i predpristupnu proceduru, drugo susjedstvo i treće Afrika. E, dakle, to su područja u kojima mi kao europljani imamo posebne interese a to je osim toga jedan od primjera kod kojih postoje države članice koje imaju određene rezerve i malo ih je teže uvjeriti zašto je potrebno ulagati primjerice u Afriku. Ja uvijek e, kažem da e, zaštita naše vanjske granice ne počinje na našim vanjskim granicama nego daleko e, dalje od tih granica. E, to znači da moramo pomoći svakoj državi između ostalog u Africi da postane izdržljivija. Minuta je prošla. Ja bih nakon pet godina iskustva u ovom području mogao još dugo govoriti o tome. Međutim, mislim da smo puno toga pokrenuli i možemo očekivati određene uspjehe u ovom području. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Sada e, su e, na redu članovi odbora za kontrolu proračuna. Prvi među njima Tomaš Zdehovski. Dragi povjereniče, imam jedno pitanje, no Započet ću s općim komentarom. Tko nikad nije bio na odboru kont e, za proračunske pitanje ne zna što je pakao. Dakle, želim vam dobrodošlicu. Naš odbor i naša e, naša pitanja. Vidjet ćete da ova roštiljada nije baš jednostavno, ovo grilanje. No, prethodni, ovih zadnjih godina Europska komisija je pokrenula čitav niz istraga za prijevaru i sukob interesa, što je polučilo dodatne administrativne i zakonske mjere na nacionalnoj razini do kojih vjerojatno ne bi došlo bez tih istraga. Dakle, komisija je dakle pružila jako potrebnu neovisnost e, u nadzoru korištenja proračunskih sredstava. Moje pitanje je koliko osoba i resursa namjeravate e, posvetiti istragama i reviziji zloporabe sredstava iz europskog proračuna u državama članicama? E, podaci e, koje države članice o tome stavljaju na raspolaganje nisu uvijek pouzdana i komisija to treba revidirati. Dakle, namjeravate li pojačati kapacitete rada na reviziji unutar komisije? Hvala. Najprije moram reći da sam imao zadovoljstvo u zadnjih 10 godina izaći pred odbor KONT u više navrata. Dakle, ne odbor e, za proračune, već odbor e, kont. I bit će mi drago nastaviti. Kao što sam već rekao, trenutno imamo više od 500 osoba u europskim institucijama koje se bave pitanjem revizije. Dakle, 385 njih u Olafu, u glavnoj upravi regio, u glavnoj upravi za zapošljavanje, u glavnoj upravi za poljoprivredu i tako dalje. Dakle, sve ukupno 3 do 4 stotine ljudi. Mislim da smo dosta uspješni u otkrivanju nepravilnosti. No, želim bih iskoristiti u priliku i reći da se uvijek radi o toj famoznoj topi pogreške i mnogi miješaju grešku s prijevarom. Bogu hvala, udio prijevare u greškama je manji od 1%. No i to je previše. Nula bi bilo savršeno. No evo, htio sam ovdje napraviti tu razliku između greške i prijevare no čak i ako ima grešaka, mora doći do financijskih ispravaka. Jedan od razloga zašto još uvijek postoje greške, zašto postoji mogućnost, opasnost greške, mogućnost greške, ta je da ponekad e, naša pravila ostaju i su više složena, teška, I jedan od velikih koraka, važnih koraka bio bi pojednostaviti to sve. I ovaj pojam pojednostavljenja prati me od kako sam ovdje došao. I u kohezijskoj politici predloženo je 18 mjera pojednostavljenja. Sada je na pregovorima i trijalozima da se vidi koliko će njih biti usvojeno. Tu se radi o paušalima, paušalnim iznosima, o, o PDV-u, pitanjima u vezi s PDV-om i tako dalje. Dakle, cilj toga svega jeste da se smanji opasnost od e, činjenja grešaka i samim tim spriječavanje da konačni korisnici upadnu u poteškoće. Dakle, mi smo svakako na pravom putu, ali još toga treba napraviti i Evo, računam i sa vama u pregovorima na trijalogu kako da se usvoji ovaj koncept pojednostavljenja. Popratno pitanje. Dobro, najviše hvala na ovom pojašnjenju. Drugo pitanje povezano je uz Olaf. Dali će Olaf, koje je tijelo koje ima e, reputaciju maksimalno neovisnog tijela, e, dakle, nastaviti, koje se bavi istraživanjem prijevare, nastaviti svoj rad i ako Olafovi djelatnici budu postupno prebačeni u EPPO, koji će imati važnu, ali različitu zadaću. To je bilo prvo pitanje, a drugo povezano je uz sukob interesa. Dakle, povjereniče, brojne su države članice koje imaju problem e, sa sukobom interesa kod visokih e, političara na najvišoj razini. Dakle, kako ćete, e, kako namjeravate pristup tom problemu? Povjereniče. Evo što se tiče osoblja OLAF-a i EPPO-a, dakle Europskog javnog tužitelja, oni će raditi jedni s drugima. Vjerojatno ovdje mislite na dogovor između gospođe Georgijeve i gospođe Asloborn e, o razmještanju i prenosu osoblja iz jednog u drugog. Dakle, to je napravljeno 2015-16. a temeljem prijedloga komisije o budućoj strukturi e, Europskog e, ureda Europskog javnog tužitelja. U međuvremenu došlo do pregovora i e, Europski ured javnog tužitelja donekle je promijenjen, dakle osoblje treba biti malo bolje prilagođeno novim zadacima, tako da evo sada EPPO može, odnosno nužno je da počne funkcionirati, pa ćemo vidjeti koje će biti njihove dodatne potrebe. No, općenito govoreći, Olaf je od velikog značaja zbog e, svojih e, aktivnosti i vjerujem da će tome tako biti u buduće. Dakle, velika većina osoblja Olafa ostaje tu gdje jest. To je glavna poruka. Evo, bit ću kratak. Dakle, vi ste spomenuli jedan poseban slučaj. Znam na, ste, na što ste aludirali dakle i što se tiče e, negativnog ucaja na financijski proračun, e, to je e, dogovorili smo s češkim vlastima da ne šalju nikakve račune, dakle revizija je u tijeku i očekujem rezultat jednog, jedne od revizije koja je u okviru regija. Dobit ćemo to uskoro pa ćemo onda imati puni uvid u situaciju pa ću vam moći odgovoriti o tome. Hvala. Claudio Manda, koordinator SND-a IMKO je sljedeći koji ima riječ. Hvala predsjedateljice. Povjereniče, vi se morate postarati da vladavna prava bude ispoštovano. Dakle, da li ćete učiniti sve kako bi mehanizam vladanim prava započeo što prije moguće? Drugo pitanje, da li ćete podržati prijedlog parlamenta da e, se zaštiti korisnike europskih fondova? Da li se zalažete za proširenje polje primjene na temeljno pravo e, u toj poreza i konkurenciju? I da li se slažete s tim da uloga Europskog parlamenta e, bude proširena u odnosu na taj mehanizam? mi izvolite. Da, postoji jedan prijedlog koji je podnesen, a odnosi se na primjenu e, vladavine prava. A cilj je osigurati bolje korištenje europskih sredstava. mislim da je riječ o razumnom prijedlogu. Riječ je o situacijama koje se tiču urednog i namjenskog korištenja europskih sredstava. E, I ranije sam već govorio o naplati PDV-a na nacionalnoj razini. Ako ustanovimo da tu postoje određene manjkovosti u nekoj zemlji, onda mi u budućnosti možemo intervenirati na odgovarajući način. Sastavni dio prijedloga je i sljedeće. Krajnji korisnik ne smije trpiti posljedice toga ukoliko recimo dođe do obustave naših plaćanja na državu članicu. E, to znači da država članica unatoč tome ukoliko je u toku provedba projekta e, vršiti isplate na krajnje korisnike. Dakle, to je smisao podnesenog prijedloga, prijedloga koji smo mi izradili. Hvala na odgovorima. Imam još jedno pitanje. Možete li nam dati jamstva da će taj mehanizam ovladavnih prava biti primijenjen na jednak način e, u svim zemljama. Dakle, ono što je dopušteno u određenim zemljama treba biti dopušteno u svim državama članicama, a ono što se zabranjuje nekim zemljama treba zabraniti svim drugim državama članicama. Um, Apsolutno. E, osim toga ovdje postoji nešto što je vrlo korisno E, mislim e, da smo u lipnju ili srpnju donijeli odluku na razini komisije da ćemo u budućnosti redovito svake godine provoditi procjenu vladavine prava u svim državama članicama i to temeljem jedinstvene procedure. E, cilj je dobiti sveukupni uvid ne želimo da postoje različit tretman različitih država članica. Tu imam određena iskustva kao povjerenik za e, regionalnu politiku sa kolegom Oli e, Sam surađivao i vidjeli smo da u jednoj zemlji nije osigurano poštivanje pravila pakta o stabilnosti i mi smo onda prijetili obustavom isplate strukturnih sredstava. Postojao je tada taj instrument. Dugo vremena se uopće nije koristio. Po prvi puta smo ga tada aktivirali. I e, tada smo u toj situaciji izradili formulu kako to izračunati, kako to provesti u djelo, kako bismo osigurali e, da se ne stekne dojam e, da postoji bolji ili lošiji tretman različitih država članica. Naravno, naš je cilj e, jednakost, jednak tretman svih država članica bez obzira na njihovu veličinu. Hvala lijepa. E, sada je na redu e, Katalina Če iz e, kluba Renew. Um, Hvala predsjedateljice. Dobrodošli gospodine An. I u moje ime. No, Kši. <laughs> Sorry. Ne, niste vi dobili riječ. Katalina Kše ima. za vas je. Hvala. Želim se baviti pojednostavljenjem. E, spojila sam što više vremena e, stupajući u kontakt sa svojim sugrađanima o svom radu i kada se radi o e, o financiranju jedno od najčešćih komentara je preduga, prekomplicirana administracija, premalo informacija i prestrogi kriteriji. Dakle, to je nešto što često najčešće isprečava ljude da iskoriste fondove. A to je još više točno kada govorimo o koristi korisnicima u ruralnim područjima. Koliko sam saznala, ostvaren je dobar, dobro, dobar napredak, pojednostavljenje, jedan one in, one out e, i tako dalje, ali vjerujem da se još uvijek može napraviti e, predavati jednostavna građan, jednostavna pravila koriste korisnici građani. Da li to može postati učinkovitije i imati manje grešaka? Kako bismo napravili jednostavnije europske fondove, tako bi, ako bismo to napravili, onda bi Europa funkcionirala za sve sugrađane. To bismo mogli pokazati. Dakle, moje pitanje je koji je vaš pristup po jednostavnjenju i koje nove alate biste uveli? Hvala. Also, ähm, Sie haben vollkommen recht. Da, u potpunosti ste u pravu. Ima jako puno zemalja u kojima u međuvremenu eh, čak eh, i tijela državne uprave kažu da ne žele više nikakva eh, sredstva iz strukturnih fondova zato što je postupak prekompliciran, a ponekad i gospodarski subjekti kažu da je postupak prekompliciran. E, tu postoje različiti aspekti. E, s jedne strane mi trebamo sa svoje strane predložiti pojednostavljenje. I ja sam spomenuo da e, smo predložili 80 pojedinačnih mjera s tim ciljem za sljedeći VFO. I nadam se da će one preživjeti i pregovore jer nadamo se da će to lakšati povlačenje sredstava i da će cijeli postupak biti privlačniji. A druga stvar, u svim državama članicama postoji e, i taj e, postupak e, uvođenja dodatnih propisa povrh onih koji postoje na razini Europske unije, pa onda cijela stvar postaje još kompliciranija. Dakle, na oba ova problema moramo raditi, moramo pronaći rješenje kako bi ova sredstva bila privlačnija za krajnje korisnike. Eh, jedna od mogućnosti bila bi da uvedemo i eh, paušalne iznose za neke manje projekte, tako da se eh, ne mora navoditi svaki detalj i svaka pojedinost, nego da mogu postojati neki paušalni troškovi do iznosa od 5 milijuna E, gdje postoji mogućnost e, da e, PDV bude prihvatljiv, a da sredstva povrh tog iznosa ne budu prihvatljiva. Dakle, postoje mogućnosti za pojednostavljenje. Potpitanje? Uh, Hvala odboru za proračunski nadzor mi smo zaduženi za da spostaramo da se europski fondovi dobro koriste i dođu do korisnika. Dakle, poputno pitanje je sljedeće. Koji su vaši konkretni koraki da koraci da se da zajamčite da će korisnici imati pravo iskustvo i iskoristiti stvari na terenu za pojednostavljivanje e, funkcioniranje proračunskih sredstava, ali bez zloporabe i krivokorištenja. korištenja. Dakle, možete li nam dati neke primjere? Ja, e, upravo sam e, rekao ono što smo predložili, to je upravo ovo što i tražite. I skromno sam, evo, osobno sam, sjećam se dakle zadnji put kada sam imao čast pregovarati i zadovoljstvo pregovarati o strukturnim fondovima, imali smo 73 politička dijaloga koji su održani. Dakle, vjerujte mi, svaki je dao svoj doprinos e, dodatnom, e, odnosno nije nužno dao svoj doprinos e, dodatnom pojednostavljenju. Dakle, evo, moj zahtjev prema vama jeste držite svojih uvjerenja, svojih ciljeva i nastojimo raditi zajedno na tome da naši prijedlozi za pojednostavljenje prežive, da ih se ispoštuje i da se povrh toga ne dodaju pravila na postojeća pravila u državama članicama. Hvala povjereniče, sada je konačno na redu Petrica Varma. Hvala predsjedniče i dopusti iskreno da se ispričam eh, uvaženoj kolegici gospođi Čeh koju sam, eh, koju oduzeo riječ. Dakle, u osam eh, godina što sam zastupnik u Europskom parlamentu, odboru za proračune, vjerojatno sam se naviknuo na to da sve funkcionira savršeno poput švicarskog sata. Dakle, samo sam gledao službeni popis i vidio sam da je gospođa Glabajeva prije mene. Nisam, nisam, nisam znao da imate drugačiji popis govornika. No, evo, i moje pitanje je ukradeno je, iako je ovo trebalo biti koordinirano, tako da je vladavina prava spomenuta ovdje 3-4 puta, tako da ću postaviti sljedeće pitanje. Nadovezat ću se na predsjednika odbora za proračune, E, i njegovo jako važno pitanje e, na koje ne mislim da je dobio zasluženi odgovor. A to je sljedeće. Dakle, iako ne mislite mogućim da konačni iznos višegodišnjeg financijskog okvira bude niži od onoga što komisija predlaže, moguće je da konačni ishod bude skoro isti, ako ne i apsolutno istovjetan kao i prethodni. Dakle, želim sada konkretan odgovor. Što možemo od vas očekivati kao poštnog posrednika u toj situaciji u kojoj, za koju smo svi uvidjeli da su izazovi i zadaće s kojima ćemo biti suočeni takvi da se ne možemo nositi s njima sa sredstvima manjim od onoga što komisija predlaže, a već ta sredstva su dosta oskudna. Ono što mogu obećati, što možete očekivati, jest da ću narednih nekoliko mjeseci uložiti većinu svog vremena, možda čak i svo vrijeme, ali dobro, ipak imam neke druge nadležnosti, dakle, uložiti svoje vrijeme ne samo pregovarati ovdje u Briselu s vama i predsjedništvom vijeća, već možete očekivati da ću ići u države članice razgovarati ne samo sa, službenim djelatnicima već i obraćati se javnosti, tražiti e, javnu podršku našim e, ciljevima. Ja vam ne mogu zajamčiti neke konkretne ishode izražene u iznosima i postocima, ali budite sigurni da ću učiniti sve kako bih barem došao do razine prijedloga E, trenutne komisije. Jer to je minimum, a toga svega ne radi se tu samo o novcima, o iznosima, već i o drugim pitanjima koja ste s pravom spomenuli. Dakle, to su vlasti resursi, e, očuvanje i povećanje fleksibilnosti, radi se i o uvođenju vladavne prava, o svemu tome i o moderniziranju politika a to je nešto što trebamo pod navodnim znacima prodati našim sugrađanima. Dakle, najvažnije bilo izaći pred e, građane i objasniti im zašto nam treba ovaj proračun. Günther Oettinger uvijek je govorio da ako možete proizvesti 100 eura, morate platiti 50 eura državi. A 49 eura ostane u nacionalnom proračunu, od toga i jedan ide Europskoj uniji. I to vrijedi za sve politike koje su jako potrebne. Dakle, to je ono što trebamo napraviti i to je ono što ću ja zasigurno napraviti. I to jest uloga poštnog posrednika, treba se reći Europljanima o čemu se tu radi, jer ako ne dobijemo dovoljna proračunska sredstva, ovdje se radi o europskom proračunu s tih 1%, mi upravljamo politikama ne samo Europske unije i Europe, već upravljamo političkim odlukama, odnosno odlukama koje, koje, se, koje vode politike u državama članicama, ali ne bih bio ozbiljan kada bih vam sada preuzeo obvezu da ćemo ostvariti određene postotke iznose, ali u svakom slučaju vam mogu obećati da ću ja učiniti sve i neću prestati sve dok ne dobijemo barem ono što je potrebno. E, dodatno pitanje, ali molim vas vrlo kratko, zato što ste već e, potrošili minutu i 40 na prvo pitanje. Hvala, evo, bit ću kratak. Možete li obećati proračunsku tijelu za proračunski nadzor, odboru za proračunski nadzor ovog doma, da ćete pomno sagledati potrebe Olafa i istražnog i njihovog iskustva u istražnim radnjama da ih e, zadržite u ovom gradu, a ne da ih šaljete u Luksemburg. Evo kako bismo skratili, odnosno uštedili vrijeme, odgovor je da. Ovo je bio savršen odgovor i sam sadržaj je bio ono što smo željeli. Sljedeća je na redu Isabel Garcia Munoz, potpredsjednica odbora za proračunski nadzor. Hvala predsjednice. Evo, senjor Han, tu sam. Jedna od glavnih zadaća novog e, povjerenika za proračune jeste nadzor e, rada komisije kako bi se zaštilo financijski interes Europske unije. U tom smislu, klub zastupnika SID poštuje vaš kompromis koji ste rekli, dali u odgovoru, u pismenom odgovoru, da rekli ste da ćete obavještavati odbor za proračunske poslove o o e, radu Olafa i da ćete pojačati rad carina. No, kako možete ojačati kapacitet komisije kako biste zaštitili financijske interese zajednice u zemljama u kojima, e, koje se ne slažu s radom e, europskog e, tužitelja. A zatim vi želite proširiti njegove nadležnosti, no to može dovesti u pitanje njegov rad, jer on bi se trebao baviti time da zaštiti financijske interese. Dakle, sve dok taj ured ne bude pokazao i dokazao svoje sposobnosti, zašto proširiti njegove nadležnosti uopće? Iskreno govoreći, ne znam da li sam ispravno razumio vaše pitanje, ali ako se radi o članskoj strukturi EPPO, dakle Europskog ureda javnog tužitelja, naravno se ne možemo zadovoljiti time da time što sve države članice nisu potpisnice pristupnice. Nadam se da će još jedna Švedska se pridružiti i nadam se i Danska, te se nadam da će to biti poslušati kao dobar primjer drugima. No ipak, evo, već posredstvom Olafa možemo raditi na zaštiti naših financijskih interesa. Naravno, EPPO, dakle Europski ured javnog tužitelja, je korak dalje. Tu se radi o prekograničnoj suradnji. Dobro je i važno je imati ga, još nije savršen, no sad bilo važno da postane operativan, funkcionalan i to će, to će profunkcionirati 1. siječnja 2020. Vidjet ćemo da kako stvari razvijaju i mogući budući kolega Didier Reinders eh, već je o tome govorio na svom javnom saslušanju jučer. Hvala. Popratno pitanje. Rekli ste da se ne može prihvatiti da postoje zemlje koje nisu potpisnice. Dakle, imate li neke mjere koje možete poduzeti kako biste ih naveli da se pridruže? I ponavljam svoje drugo pitanje na koje niste odgovorili koje se tiče proširenja uh, ureda europskog javnog tužitelja. Dakle, da li to ima smisla da se uh, proširuje njegove uh, ovlasti prije nego što je pokazao da je u stanju um, obnašati svoju primarnu zadaću, a to je zaštita financijskih interesa. Sorry, I didn't understand. Um, uh, Očito je da nisam bio razumio vaše prvo pitanje kada ste ga, odnosno drugo pitanje iz prve runde. Dakle, EPO ima svoj mandat, EPPO, dakle, Europski ured javnog tužitelja i postoje neke namjere da Evo, imenovana predsjednica komisije iznijela neke ideje za buduće zadaće nadležnosti Europskog ureda za E, ureda javnog tužitelja i evo, ako se ne varam, Didier Renders jučer je rekao da treba započeti s onim što je sada u nadležnostima EPPO i treba vidjeti kako to sve funkcionira i mislim da ako EPPO bude dobro funkcionira, bude učinkovit i ako bude postojala potreba za proširenjem na druge ovlasti, onda to ne bi trebalo predugo čekati, okljevati i, i dopuniti e, njegove nadležnosti i zadaće. A drugo pitanje je kako uvjeriti one koji još nisu pristupili, odnosno ne, ne možemo ih primorati, ali u svakom slučaju neću propustiti jednu priliku da ih pozivam e, da se pridruže EPPO. Dakle, tu se radi i o ugledu, pitanju ugleda svih tih zemalja i u dugoročno govoreći nije im u interesu da ostanu izvan EPPO-a. Hvala vam. Hvala lijepa. Sada su na, na redu e, zeleni. E, na redu je Mikulaš Pekša. Izvolite. Uh, dear Commissioner, uh, uh, first of all, Poštovani gospodine Han, prije svega hvala vam što ste danas ovdje pred nama da biste odgovorili na naša pitanja. Mene zanima odnos između Europske investicijske banke i Revizorskog suda. Trenutni dogovor koji je potpisala komisija, dakle između ta dva tijela i Europske komisije istječe 2020 tu se nalaze imamo i ograničenja za, za reviziju bankarskih e, aktivnosti. Biste li kao povjerenik uklonili ove postojeće barijere unutar ovog sporazuma? Hoće li onda Europski revizorski sud izvijestiti Europski parlament i naše sugrađane o transparentnosti i održivosti financijskog eh, sustava, odnosno evropskih ulaganja, odnosno financijskog interesa povezanog s tim. I understand your question. Razumio sam vaše pitanje što se tiče sadržaja Dakle, EIB je evropska institucija u vlasništvu država članica. Dakle, imaju svoje propise i ne mogu sada govoriti u njihovo ime. To je odluka koja je na državama članicama. Oni tu trebaju odlučiti što je korisno u smislu revizije i bili se time treba baviti Europski revizorski sud. To nije moja zadaća, niti iskazivanje mišljenja o tome. A drugo, želim vam poručiti ukoliko EIB koristi evropski novac za određene projekte, onda tu sud može ocijeniti upravo te specifične projekte. Hvala vam, pod Hvala vam na odgovoru u ovom obliku. EIB sada mijenja svoju politiku zajmova. Bavi se, dakle, rashodima povezanim uz borbu protiv klimatske promjena. Što za vas znači ta vrsta rashoda kao budućeg povjerenika? Dakle, jamstva, E, i slično, hoće li i dalje biti dostupna industriji kao što je e, rudarska industrija i ona gdje su povećane emisije CO2? No, but for instance, I, I can uh, think it's, it's very likely that for instance e Moguće je da će EIB sudjelovati u fondu za pravednu tranziciju sa svojim financijskim sredstvima. To je jedan element drugi element bi mogao biti dakle da ne daju zajmove financijske proizvode za proizvodnju energije koja dolazi iz ugljena ili gnita. Postoje tu elementi koji podrazumijeva i ono kamo investirati, kamo ne investirati. I o tome će raspravljati dionici tijekom idućih nekoliko mjeseci. Dakle, kako definirati ovu tranziciju ka zelenoj banci Evropske unije. Mi ćemo tu dati svoj doprinos u redefiniranju njihovih eh, politika tvrtki. Hvala vam. Matteo Dinolfi. Grazie, presidente. Signor commissario. Hvala vam, eh, gospodine Han. Evropska unija sada donosi važne političke odluke koje će se reflektirati na idući VFO. Riječ je o tome da moramo shvatiti hoće li buduća Evropska unija postati kuća evropskih država, dakle poštujući suverenitet i nadležnosti suverenih država ili će ostati elitni klub zaokupljen samim sobom koji svojim načinom rada šteti suverenim državama. Sada govorimo o jačanju vladavine prava, dok porezni obveznici plaćaju i to vrlo skupo Europsku službu za vanjsko djelovanje, to je nešto što bi trebalo biti državna kompetencija. Zanima me kako ćete pozitivno ocijeniti dakle, rashode i osigurati se u pravedno poštovanje načela subsidijarnosti. Milijuni evropskih građana traže da se bolje upravlja proračunom, da se kažnjavaju nepravilnosti. Što odgovarate ovim građanima koji su s razlogom e, ljuti? Ja, was e, e, No, što dati kao odgovor? Europski parlament inzistira na tome da zastupnici budu izravno birani i ti zastupnici imaju određene obveze i prava sudjelovati u oblikovanju europskog proračuna i nadzoru nad proračunom. To je sastavni dio zaduženja zastupnika ovog doma. A s druge strane, s pravom ste ukazali na načelo subsidijarnosti. To načelo definirano je ugovorom iz Lisabona. I ne možemo sad govoriti o tome da bi se Europska unija ili Europska komisija trebali rasplinuti i lebdjeti negdje u zrakopraznom prostoru iznad Europe. E, trebamo e, poduzimati konkretne mjere. Kontinuirano vodimo ovu raspravu, a o tome ćemo razgovarati u sklopu pregovora o sljedećem VFO-u. Imaćemo priliku razgovarati o našim zadacima o ciljevima na regionalnoj razini, na nacionalnoj razini i na europskoj razini. I to se onda treba eh, odraziti i na proračun. Treba doći do izražaja u proračunskim stavkama, a vi imate mogućnost i vaša je odgovornost sudjelovati u toj raspravi. Vi možete osigurati eh, ostvarenje dodane vrijednosti na europskoj razini, a istodobno možete osigurati da se vodi računa o načelu subsidijarnosti. Hvala lijepa gospodine povjereniče. Molim vrlo kratko pod pitanje. Hvala vam. Gospodine Han, vi ste više puta rekli da želite saslušati građane država članica. Vi i vaši budući kolege kao da niste svjesni činjenice da su naši sugrađani izloženi mirama štednje koji su nametnuti od strane trojke, a oni su, oni žive na granici siromaštva. To znači da je nekim sugrađanima jako teško priuštiti si topa obrok tokom dana. Što je sa to je ovim trošenjima na rashode koji su neodrživi i jednostavno moralno neprihvatljivi? Prije svega to su troškovi vezani uz tri sjedišta parlamenta, Brisel, Luksemburg i Strasburg. Što je sa velikim troškovima kao što su programi vezani uz predpristupne e, pregovore Turske? Kada će se to dovršiti? Kada ćete biti bliži potrebama evropskih građana? Izvolite odgovoriti. Da, u tome je bit Europe. Ne može e, sve biti e, na jednom mjestu. Moramo biti prisutni u cijeloj Europi, ne samo u Briselu. To onda e, dovodi do toga da ljudi kažu oni u Briselu, oni tamo u Briselu. Mi svi smo Europska unija bez obzira na to gdje se nalazimo kao izabrani zastupnici. E, vi kao zastupnici Europskog parlamenta i ja kao član Europske komisije e, gradonačelnici u našim zemljama i oni su na neki način predstavnici zajedničke Europe. Mislim da bi bilo pogrešno ovdje diferencirati te stvari i zato je važno da mi na svojim radnim mjestima i u sklopu svog posla osiguramo da dođe do izražaja ta raznolikost unutar Europe. I to nije nešto što dolazi do izražaja samo na jednom mjestu. I sama činjenica da ste vi postavili pitanje na talijanskom, a ja odgovaram na njemačkom, a drugi slušaju odgovore na, i pitanje na svom jeziku i to je europsko postignuće koje ima određenu vrijednost e, i odražava raznolikost koja postoji u Europskoj uniji i zbog toga je Europska unija otpornija. Trebamo biti svjesni toga, a isto tako trebamo biti spremni prihvatiti da to ima određenu cijenu. A u konačnici e, taj trošak e, se na neki način poravnava u tome što e, građani imaju osjećaj vlasništva nad onim što se zbiva u Europi, imaju izravan kontakt i sa raznim agencijama, e, na raznim događanjima, e, u sklopu raznih projekata. Mislim da je i to jako važno, jer Europa ne postoji samo u Briselu. Europa je u pravom smislu riječi prisutna svugdje. Sophie Pelletier i posljednja, dakle, govornica iz odbora GUE, kolegica Anne-Sophie Pelletier. Hvala predsjedateljica, evo govorit ću na francuskom. Gospodine, u više navrata Europski parlament i i tražili su reviziju postupka imenovanja visokih djelatnika Europskog parlamenta, traži se više transparentnosti, jednakosti Imajući to na umu, prijedlozi vašeg prethodnika nisu zadovoljavajući, no usprkos tome svemu vi dalje podržavate da nije potrebno revidirati pravila. Dakle, možete li nam objasniti kako komisija može ignorirati tijela jedinog, e, preporuke jedinog tijela e, u Europskoj uniji koji je imenovan na demokratski način. Dakle, ne mislite li gospodine da bi te mjere bile potrebne i da bi pomogle da se povrati odnos međusobnog povjerenja, odnosno povjerenja europljana prema europskim institucijama. Hvala. E, dakle, e, Smatram e, da pismo mog kolege i prijatelja Guntera Oettingera na gospođu predsjednicu krajem kolovoza predstavlja vrlo korisnu podlogu za budući rad i e, za našu buduću politiku. Dakle, to je osnova od koje ćemo krenuti što se tiče daljnjih promišljanja. E, ovo sad izlazi iz određenih okvira, ali u dogledno vrijeme ja ću razraditi e, određenu e, kadrovsku strategiju, barem za Europsku komisiju i tu ćemo obuhvatiti više tema. Nismo još razgovarali o tome, ali tu postoje određeni poslovi koje treba odraditi, a u sklopu toga ću se pozabaviti i pitanjem postavljanja e, ljudi na menadžerske pozicije. E, iz razno raznih razloga ja se zalažem za to da u situacijama gdje to ima smisla imamo e, javne natječaje, ali naravno treba i nadalje postojati mogućnost da barem na istoj razini eventualno, a uz uvažavanje članka 7. E, uredbe o osoblju e, radimo preraspodjele. Međutim, što se tiče transparentnosti i imenovanja, naravno tu postoji prostor za poboljšanje i slažem se s tim. E, Ispričam se. Avec votre Da, istina je da niste odgovorni za rad prethodne komisije. Ja nisam tada bila zastupnica, no vi ste bili povjerenik. Dakle, zato vas pitam da li smatra, vidite li da politički, imenovanje političkog savjetnika na visoku dužnost bez e, ulaska u detalje, vidite, uviđate li da to može šokirati ljude. I što se tiče njegovog imenovanja na mjesto e, glavnog e, šefa ureda predsjednika komisije, Europska ombudsmanica je rekla da je to izašlo iz prihvatljivog pravnog okvira i tražila je da imenovanja na mjesta glavnog tajnika budu neovisna od drugih. Dakle, slažete li se s Europskim ombudsmenom i da li ćete djelovati u smislu da se takve situacije više ne ponavljaju? Hvala. Naja, also ich möchte jetzt nicht ehrlich gesagt in alle details. No, e, ne bih sada želio ulaziti u sve detalje. E, vjerujem da je to pitanje s kojima ste se ovdje intenzivno bavili u ovom domu. Međutim, e, želim još jednom istaknuti da je to bilo u sklopu e, postojećih pozitivnih e, odredbi. A što se tiče samo korištenja određenih odredbi, mislim da je o tome bilo dosta riječi. E, međutim, što se tiče kadrovske politike, E, postoje određene odredbe i u ugovoru iz Lisabona. E, postoji autonomija svake pojedine institucije i molim da se to poštuje. E, međutim, slažem se s vama da se ovdje radi o pozicijama koje su vrlo vidljive u javnosti, barem ovdje u Briselu i zato smatram da o tome u budućnosti treba voditi računa. Thank <laughs> um, I'm now going to take over Ja ću sada preuzeti predsjedanje za posljednja dva pitanja. Dakle, to su ću biti članovi odbora kojim predsjedam. Prva je Karolin Edstalter iz EPP-a. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, poštovani gospodine povjereniče, E, kao bivša sutkinja i članica odbora Juri e, postavila bih jedno pitanje, a ne bih ponavljala pitanja koja su već postavljena. E, ograničit ću se na to da kažem da se dalje veselim raspravi o pitanjima koja se tiču vladavine prava i poveznice sa isplatom europskih sredstava. Vratila bih se na još jednu temu koja je povezana sa budućnošću, temu digitalizacije. Spomenuto je da treba provesti e, potpunu digitalizaciju Europske komisije. Vi bolje poznajete Europsku komisiju od svih nas ovdje i sigurno imate određenu sliku o napretku tog procesa digitalizacije. I zato sljedeće pitanje. E, kakva je vaša procjena? E, postoje li e, određena područja gdje je digitalizacija provedena u potpunosti? Postoje li područja gdje se još uvijek radi analogno? I kakva je vaša procjena što se tiče potrebnih sredstava za daljnje obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika? No, što reći. E, isključivo analogno nitko više ne radi. A e, postoje varijacije što se tiče dubine digitalizacije. Naravno da tu postoji prostor za poboljšanje. E, zaključno i sve u svemu mogu reći da je ostvaren značajan napredak. Međutim, postoji vrlo eh, raznovrstan skup različitih informatičkih sustava. Eh, buduća glavna uprava već se bavi tim pitanjima. Oni nisu čekali da ja dođem kako bi počeli raditi na usklađivanju. Eh, pritom se naravno ne radi samo o internoj digitalizaciji unutar Europske komisije E, radi se i o pitanju interoperabilnosti sa državama članicama. E, tu trebamo ostvariti unapređenja kako bismo recimo poboljšali e, rokove što se tiče izvješćivanja, a spomenuli ste i postupak dodjele razrješnice i to možemo ubrzati pomoću digitalizacije. To ovisi o različitim čimbenicima. Između ostalog, ovisi o tome mogu li države članice brže dostaviti određena izvješća, a to će moći ukoliko provedemo digitalizaciju, odnosno povećamo razinu interoperabilnosti. U tom slučaju možda će situacija biti e, takva da e, imamo odluku o dodjeli razrješnice ne u ožujku ili travnju sljedeće godine, nego već na jesen iste godine. Isto se odnosi i na osposobljavanje i edukaciju. Očekujem da ako dođe do povećane digitalizacije, da će onda postojati i mogućnost primjerice e, za videokomunikaciju. I to je tema o kojoj povremeno moramo razgovarati. E, postoje potrebe za određenim e, prostorima ovdje u Briselu i drugdje, a onda možemo ostvariti uštede ukoliko postoje manje potrebe za održavanjem sjednica E, to će biti slučaj ukoliko više budemo koristili digitalne mogućnosti i ako budemo koristili te digitalne mogućnosti diljem Europe za komunikaciju na razini cijele Europske unije, možda ćemo ostvariti uštede što se tiče službenih putovanja i tako dalje. E, prekoračili ste predviđeno vrijeme. Ispričavam se, pun sam entuzijazma što se tiče ove teme. Als Kommissar für Budget werden Sie auch für das Potpitanje. E, kao povjerenik za proračun e, vi ćete biti zaduženi i za proračun i rješavanje brojnih izazova. A e, za to nam trebaju visoko kvalificirani radnici koji govore više jezika. Bitna je rodna perspektiva i geografska raspodjela. Ako pogledamo statistiku, u Austriji imamo 1,7% stanovništva Europske unije, 1,5% zaposlenih. U e, Belgiji je odnos obrnut, a što se tiče Njemačke također srazmjerno je manji broj zaposlenika u odnosu u, na udio u stanovništvu Europske unije. Na koji ćete način e, voditi računa o ovim e, mjerilima i proporcionalnijoj raspodjeli zaposlenika po državama članicama? Hvala lijepa. Da, već sam spomenuo da u dogledno vrijeme imamo namjeru E, razraditi novu kadrovsku strategiju. Između ostalog, vodit ćemo računa i o ovim elementima o kojima vi govorite. Dakle, u međuvremenu postoji deset država članica e, koje su manje zastupljene, posebno što se tiče e, više pozicioniranih službenika europskih institucija. A to znači da moramo osigurati da ova radna mjesta budu atraktivnija. E, primjerice, mi smo ustanovili da u mojoj i vašoj domovini e, više ne postoji potpora za e, studij u Bružu. A mnogi od nas znaju nekoga koji je studirao u Bružu i to je praktički bila e, karta koja im je omogućila ulazak u Europsku komisiju. Mi zapravo moramo e, vidjeti na koji način radna mjesta u komisiji učiniti popularnijim upravo za ove države članice koje su manje zastupljene iz kojih dolazi e, manji broj zaposlenika u odnosu na postotak stanovništva. Trebamo vidjeti ima li smisla održati neke tečajeve na nacionalnoj razini kako bismo uklonili ove nedostatke i korigirali situaciju. Hvala vam. Ovo zadnje pitanje iz redova SID-a Jackie Jones. Hvala vam što ste danas eh, među nama. Vielen Dank. Hvala vam što ste proširili ovaj svoj pisani odgovor vezan uz robnu, rodnu ravnopravnost. Znam da je vaše načelo da manje obećajete, a da više ispunite. ono što bih ja htjela vidjeti je da više da obećajete, ali da još više ostvarujete. to u svim aspektima vašeg portfelja. Imali smo već nekoliko pitanja o rodnoj ravnopravnosti, primjerice od prethodne kolegice, kolegice Rubijal, Pelije tako dalje. vi odgovorili se skoro na, sva, na sva moje pitanja, ali sad ću malo to preformulirati. Spomenuli ste da u vašoj zemlji blagonaklono gledate na zakonske obvezujuće kvote žena. Čime ćete se baviti u neformalnoj radnoj skupini sa Europskim parlamentom koji će se baviti ovim pitanjima? Ja, Ich habe, um, I, I, ähm, I was referring to ähm, a specific initiative. Ja sam uh, govorio o posebnim inicijativama koje sam pokrenuo prije 12 godina. Ja sam se bavio sveučilištima u svojoj zemlji i vidjeli smo da odbori u kojima se odlučuje o radnim mjestima, da ukoliko u tim odborima nema žena, da to utječe na nominacije, dakle, profesora. I zato sam smatrala da je potrebno uvesti kvote kako bi se zajamčilo da su žene člani, da žene postanu članicama takvog tijela, jer je to odmah imalo, dakle, učinak po njihovo veće zapošljavanje. No, smatram da bi to moglo biti nešto što bi trebalo uvesti ovdje u Briselu i to kao da može poslužiti kao svjetli primjer. To je jedan konkretni primjer, dakle, sustava koji možemo promovirati rodna pitanja, odnosno rodnu ravnopravnost. Tu je inicijativa jednog mog kolege iz, iz Veljače na Panel. To je jedna zanimljiva inicijativa. Svima bi nam trebalo bilo stati, svima nam treba stati do toga, dakle, govori se o sudjelovanju žena u različitim panelskim raspravama. Govorimo, dakle, o ravnopravnosti. I to su jako konkretne mjere. Koliko pogledate brojke vezane u zaposlenike u komisiji, mislim da smo tu postignuli značajan napredak unazad pet godina. Pogledajte srednji, e, dakle, menadžment. Mislim da sada imamo 44% žena u tim redovima. To je povećanje od 30% od 1995. Sada imamo sve više žena koje pronalaze svoje radno mjesto u komisiji i to će dovesti do njihove značajnije prisutnosti, dakle u redovima menadžmenta. Općenito cilj nam je bio 40% i sad smo skoro na 41% ukupno. Hvala vam povjereniče, hvala ti Jackie, kaže predsjedavajuća, izvolite. Hvala vam na nekim konkretnim odgovorom. Kvote su zasigurno način na kojem valja nastaviti. Što se tiče ove neformalne skupine, hoćete li poboljšati radne uvjete vezane uz naše ugovorne agente. Dakle, koja je vaša kadrovska strategija? Hoćete li razgovarati sa socijalnim partnerima, integrirati ih u odlučivanje i hoćete li unutar prvih sto dana e, uspjeti to sve obaviti? Možete odmah reći da. Ha, pa evo, to je sad jako primamljivo. Ne znam da li ću u tome uspjeti u prvih 100 dana. Evo danas smo pričali o proračunu vfo Želim doista ozbiljno govoriti o ovim stvarima, ali moje dosadašnje iskustvo u glavnoj upravi NIR je da imamo jako velik broj kvalitetnih e, ugovora, osoba zaposlenih na ugovoru. Ovi ugovori istječu nakon sedam godina To je povezano sa određenim dakle, radnim mjestima u komisiji i doista je žalosno na taj način izgubiti zaposlenika jer on samo mora otići nakon sedam godina. imam tu i svoje vlastito radno iskustvo vezano s takve ugovore. Ne mogu vam sada reći e, točno kako to sada riješiti, koje će biti primjerice financijske implikacije takvih odluka, ali to je zasigurno pitanje kojim se valja pozabaviti. Let point Zahvalio bih e, članima odbora na pitanjima i zahvalio bih gospodinu kandidatu na odgovorima. Sada bih mu dao riječ, dakle, da, za jednu zaključnu izjavu. Molim vas, e, imate pet minuta i molili bismo vas da se držite evo, strogo tih pet minuta. jasno mi je. bih biti kratak. Ukoliko sam u nekim odgovorima bio nešto duži, nisam želio pokazati svo svoje znanje, već sam entuzijastičan i privržen određenim pitanjima. Htio sam opisati što je sve što bih mogao učiniti u budućnosti, što je ono što bi se trebalo napraviti. Hvala vam za mene ovo nije bilo niti saslušanje, već jedna ugodna razmjena. Vidjeli smo koje su naša stajališta, što valja poduzeti u idućih nekoliko mjeseci. Želim vas uvjeriti način na koji sam radio unazad deset godina. Evo, žao mi je što sam ovdje već deset godina. Ja ću nastaviti tako raditi u budućnosti. Bit ću u kontaktu sa zastupnicima u Europskom parlamentu, neki od vas me već dobro poznaju, neki evo i više od deset godina. Imamo politiku otvorenih vrata, možete me nazvati, neki od vas imaju moj broj mobitela, možete ga svi dobiti. Imam dakle tu politiku otvorenosti, Želim da zajedno radimo na našim zajedničkim ciljevima. Vidio sam evo i danas da u većem broju slučajeva dijelimo zajedničke, zajedničku perspektivu. Ja se zalažem, privržen sam Evropskoj uniji. Mi smo ovdje jako uznapredovali u ovom evropskom projektu, pa zato ne volim koristiti tu riječ projekt. To je jedna fantastična institucija, eh, nadnacionalno nadnacionalna institucija, volim ovdje raditi, volim raditi s vama, što je najvažnije u interesu naših e, sugrađana. Nikad to ne smijemo smetnuti suma, mi radimo za njih, moramo to stalno imati na umu. S tim u vezi nadam se da sam vas uspio nagovoriti i da ćete me potvrditi na mjestu povjerenika i očekujem vrlo plodnu suradnju u idućih pet godina u interesu Europe i naših sugrađana. Hvala lijepa. This uh, Ovime zaključujemo sastanak. Zahvaljujem svima. Naravno, pred koordinatorima je još uvijek jedan posao, kao što i sami znaju.